Hello everyone. We resume our business for today. Dobar dan svima, nastavljamo s radom i krećemo sa prvom popodnevnom točkom dnevnog reda, to je mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Izvjestitelj za ovu temu, za e, ovaj e, predmet u postupku suodlučivanja je gospođa Gardini. Slobodno kad ste spremni uzmite riječ i dajte nam kratko uvodno izlaganje vezano uz izvješće. Hvala lijepa. Kao prvo moram se ispričati. Trenutačno sam dosta u gužvi, upravo sam imala sastanak na drugom kraju zgrade pa sam stoga malo i zakasnila, dakle isprika zbog toga. Nastojat ću odmah krenuti na stvar. Mislim da ste svi e, svjesni prijedloga komisije. Što se tiče samog konteksta ovog prijedloga, već smo imali razmjenu mišljenja o tome i čini se da Europski parlament ima prilično jedinstveno stajalište u odnosu na taj prijedlog. Možda bi bilo dobro da se kratko osvrnem na one točke koje predstavljaju određene izmjene u odnosu na inicijalni prijedlog. No glavna bit svih tih e, prijedloga je zapravo dodatno poboljšati i dati potporu komisijenom prijedlogu. Ono što tražimo jest snažni instrument koji će omogućiti da Europska komisija može reagirati na predvidljivi i e, snažan način. Kao što znate, komisija je napravila poduži popis različitih sastavnica koje se može smatrati spašavanjem. Međutim, kad se pogleda popis resursa i kad se pogleda u kombinaciji sa popisom rizika, te kad se vidi koje su manjkavosti, onda mi se mogli resursi prilagoditi rizicima. Međutim, izuzetno je važno da imamo fleksibilni pristup Kao što znate, vijeće je iznijelo svoje mišljenje. Ako ništa drugo, čuli smo barem da postoje određene glasine o tome kakvo je stajalište unutar vijeća. Vijeće se boji da ovo pitanje spašavanja Rescue će zapravo biti pod upravljačkom palicom komisije, te su željene uniti određene izmjene u prijedlog vezano uz to. Činjenica je, dakle da postoje određene dvojbe koje države članice imaju. Primjerice u Italiji možemo reći da bi vatrogasci primjerice mogli sudjelovati u pozivu na iskaz interesa, a nakon toga, iako su zaduženi za nešto, trebaju e, prenijeti e, upravljačku palicu komisiji. Međutim, ne radi se o tome, želim samo reći da se zapravo radi o tome da se fleksibilnije koriste resursi i e, ne o tome da zapravo bi službe izgubile svoje dosadašnje ovlasti, pa se nadam da će to umiriti dvoje određenih država članica. Kao što znate, postoje države članice koje jednostavno nisu u stanju jer nemaju kapaciteta reagirati u određenim kriznim situacijama, primjerice kada se radi o velikim požarima. Imali smo takve situacije. Dakle, zapravo se radi o tome da primjerice talijanski vatrogasci u slučaju takve situacije mogu primjerice otići u Španjolsku ako se za to ukaže potreba, umjesto na primjer u Grčku ili da ostanu u Italiji ako je situacija u Španjolskoj e, ozbiljnija. Europska komisija je sufinanciranje od 55% za prijevoz maknula iz svojega prijedloga. Ja sam to ponovno uključila, barem za dodatna sredstva, ali pod uvjetom da se pripremi upisnik u kojem će se jasno vidjeti koji su to dodatni resursi koji nisu sastavnim dijelom postojećeg e, pula resursa. Ako to ne napravimo tako, jednostavno ćemo gubiti vrijeme, gubiti materijal, gubiti e, novac, a vrlo lako je moguće da će to rezultirati gubitkom ljudskih života. Dakle, izuzetno je važno da postoji nekakav registar, nekakav upisnik svih sredstava koje države članice imaju na raspolaganju. E, to treba biti povezano naravno s informacijama o načinu upravljanja. Civilna zaštita i Erasmus e, predstavljaju snažne vrijednosti Europske unije. Možemo imati Erasmus civilne zaštite koji bi na taj način mogao omogućiti da se realizira primjerice zajednički nazivnik eh, povezan s obrazovanjem i obukom. Takve vrste suradnje već postoje. Međutim, mislim da Erasmus koji bi bio prvenstveno specijaliziran za eh, civilnu zaštitu može dodatno omogućiti da se stvar razvije u pravom smjeru. U članku šestom prijedloga nalazi se jedna točka koja je navedena u više e, navrata, a to je upravljanje rizicima. U e, sklopu prethodnog zakonskog okvira postojao je kompromis. Države članice mogle su pripremiti sintezu procjene rizika, dakle ta evaluacija nije trebala biti obuhvatna. Uvjerili smo se međutim da tu nedostaje dosljednosti. Neke države članice imale su e, sintetički sažeti prikaz koji je bio dosta rasjepkan, druge su pak imale studije koje su bile i e, previše detaljne. Podsjećam vas da su neke od tih evaluacija također sadržavale informacije koje bi se mogle smatrati povjeljivima. Sažeci bi zapravo trebali biti pripremljeni temeljem jednog modela E, koji je dogovoren s komisijom. Na taj način imali bismo na raspolaganju podatke koji bi bili usporedivi od države članice do države članice. U nekim točkama sam e, samo potkrijepila ono što je zapravo već bilo riješeno u sklopu prethodnog zakonskog okvira. To je nešto oko čega smo se svi složili. Primjerice, katastrofe mogu biti bilo prirodne, bilo uzrokovane djelovanjem čovjeka. Također se slažemo da je prevencija požara izuzetno važna, posebice u sklopu borbe protiv povećanih emisija CO2, zato što zapravo na požare otpada 20% ukupnih emisija CO2. I naravno, uvijek treba uzeti u obzir načelo subsidijarnosti na odgovarajući način. nisam propustila naglasiti tamo gdje je to bilo nužno sve te stvari. Također govorimo o lokalnim i regionalnim vlastima u onim dijelovima u kojima je to važno zato što je njihova potpora od ključne važnosti u sklopu civilne zaštite. Uvjerena sam da ćemo dobiti mnogo informacija primjerice upravljanje životinjama. To je nešto što zapravo ide malo ruku pod ruku s onime čime se bavi kolege. U svakom slučaju ja sam otvorena za vaše prijedloge. Imali smo hitne krizne situacije u prošlim e, godinama i bilo bi zapravo dobro da imamo jedan dobar tekst koji će omogućiti da imamo rezultate u željenim rokovima. Hvala. Sada popis izvjestitelja u sjeni. Neki su ovdje, neki nisu. Gospodin Andrulakis ima riječ. Izvolite. Hvala. Što se tiče samog provjera mehanizma zaštite u Europi, trebamo reći da je recimo Sto ljudi izgubilo život u Portugalu zbog šumskih poroža, požara, a u studenom je 23 ljudi izgubilo život u Grčkoj zbog poplava. Dakle, nijedna zemlja ne može sama se suočiti sa tako velikim katastrofama, a zasigurno će se u budućnosti i pogošati situacija zato nacionalna nadležna tijela se moraju pripremiti na tako nešto. Što se tiče ovog izvještaja o kojem danas e, razgovaramo, želio bi se gospođi Gardini zahvaliti na sjajnom radu do sada. I želio bih reći da se slažem sa čitavim nizom amandmana i ja mislim da članak 12, dakle da se tamo govori o opasnostima za koji se treba koristiti taj mehanizam za e, zaštitu i za to moramo imati odgovarajuće strukture. Osim toga je nužno da imamo dakle Erasmus program za e, samosnaženje. Izvjestiteljica je to već spomenula i mora doći do razmjene iskustava pogotovo onim područjama gdje imamo puno problema što se tiče članka 21. Mislim da bi bilo dobro kad bi se tu povećalo vremensko e, razdoblje zajedno sa postotkom sufinanciranja. E, dakle, Nadalje, što se tiče ovih kapaciteta za civilnu zaštitu, tu trebamo utvrditi da u kriznim vremenima odmah e, možemo učinkovito djelovati. Hvala vam lijepa. Thank you very Jatamaki. Hvala, gospođa Jatamaki, izvolite. Molimo vas mikrofon. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu izvješća. Mislim da je europska suradnja od ključne važnosti za civilnu zaštitu. Svi znamo kako ekstremni vremenski uvjeti koji su sve češći, a sigurno će takvima postati još i više kako se klimatske promjene budu više primjećivale u budućnosti, mogu utjecati na Europu. E, nažalost, e, požari i poplave sve više e, imaju negativan učinak u Europi. Činjenica jest da će doći do povećanja rizika gotovo prema svakom mjernom instrumentu. I upravo zato je europska suradnja od ključne važnosti i mislim da se svi oko toga možemo složiti. Međutim, čak i ako se slažemo oko analize sadašnje situacije ipak postoji određena razlika u pristupu e, prema koracima koje treba poduzeti u budućnosti. Mislim da trebamo krenuti sa preuzimanjem e, odgovornosti. Većina ljudi rekla mi je da odgovornost počiva na nacionalnoj razini, odnosno lokalnoj razini. To je sve dobro. Države članice i njihove vlasti te su koje su najbliže građanima i činjenica jest da je to nešto što podlijeđe e, primjeni načela subsidijarnosti. Na njima je da odlučuju o e, planovima upravljanja rizika i da ih primjenjuju. Moram priznati da imam vrlo kritički pristup s prebacivanjem te odgovornosti s nacionalne razine na komisiju posebno je teško voditi računa o tome s centralne razine. Ja razumijem da određene države članice nemaju potrebne kapacitete, ali to je njihov problem na kojem treba raditi. Rješenje se ne skriva u tome da se novac i odgovornost prebacuje na komisiju. Zato što to znači neadekvatnu primjenu načela subsidijarnosti. Osim toga, komisija je rekla da Evaluacija rizika je zapravo nešto što se nalazi u korijenu odluke o primjeni odgovarajućeg sredstva. To je međutim nešto što bi u konačnici moglo rezultirati primjenom instrumenata koje imaju na raspolaganju samo neke države članice. Zašto? Zato što je mnogo teže upravljati takvim kolektivnim eh, pristupom financijama. Mislim da trebamo svesti e, odgovornost na e, lokalne vlasti, odnosno države članice i njihove prirodne partnere, a to su susjedne zemlje, koje imaju e, sličnu vegetaciju, sličnu konfiguraciju terena i najbolje su upoznate sa situacijom te mogu u katastrofi pomoći. Davati komisiji odluku o raspoređivanju nacionalnih kapaciteta definitivno nije rješenje odgovornost treba biti na državama članicama. Kao treće, treba potaknuti države članice koje imaju najveće manjkavosti u kapacitetima da razmišljaju strateški. Spremnost se zapravo ne skriva u slanju opreme iz inozemstva, već u poduzimanju mjera predostrošnosti prije nego što dođe do katastrofe. Evo, to sam željela reći i to je to. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospođa Melan. Hvala gospođo predsjedateljice. Ideja jačanja suradničkog mehanizma u kontekstu civilne zaštite na europskoj razini svakako je nužna posebice nakon što su katastrofe pogodile veći broj zemalja, posebice onih koje trpe određene manjkavosti u smislu civilne zaštite. Dakle, stvari su same po sebi razumljive. Posebice zato što granica zapravo više ne postoje i suradnja se mora normalno odvijati. Dvojbe koje imam i moram E, reći da se u potpunosti slažem u tome s kolegicom, su sljedeće. Sustavi civilne zaštite trebaju biti sastavni dio nacionalnog sustava zaštite. U nekim zemljama, uključujući Francusku, još uvijek ovise, e, odnosno u nadležnosti su ministarstva unutarnjih poslova. Stoga radi se o situacijama raspoređivanja velikih kapaciteta, posebice sada u sklopu terorističke prijetnje, a ta su sredstva i kapaciteti povezani i sa terorističkom prijetnjom prijetnjom. Tu se radi o žandarmeriji, o policijima, o službenicima civilne zaštite kao i opremi koja to prati. Svakako je važno da imamo jedan napredan pristup. Treba insistirati na razvoju odnosa koji omogućuju da se poduzmu mjere predostrožnosti koje bismo zajednički trebali primjenjivati. Međutim, uvijek pod kapom država članica, a ne pod kapom komisije. Zato što bi to zapravo na neki način moglo predstavljati eroziju nadležnosti kao i eroziju europske obrane i u tome ne želimo sudjelovati naravno. Suradnja svakako, ali kroz instrument koji mora biti na raspolaganju državama članicama, iako je možda e, pod pokroviteljstvom komisije, ali mu mi moramo imati pristup. Hvala gospodin e, Gerike. Hvala lijepa i zahvaljujem kolegici Izabeli Gardini na njenom izvještaju. Ja mislim da se svi slažemo oko cilja i da sad samo trebamo se malo dogovoriti oko detalja što se tiče provedbe. Dakle, e, cilj da imamo jedan postupak e, prekograničnog djelovanja u pogledu katastrofa, naravno svi smo za to. Međutim, kao što su već prethodnici rekli, tu je bitno pitanje subsidijarnosti i proporcionalnosti. Dakle, nemamo pravno gledajući pravo na potpunu harmonizaciju i malo sam razočaran kad komisija kod ovakvog e, dosjeja nema nikakvu e, studiju dakle učinka i ja se tu već postavljam pitanje zašto uopće to smo trebali imati do sada i tu me zanima odgovor komisije zašto tako nešto nemamo. Što se tiče izvještaja i amandmana, kod amandmana 15, dakle gdje se govore o nužnosti dokumentiranja, dakle ako e, uvezemo uvedemo tu obvezu dokumentiranja na e, privatne osobe, to je jednostavno nešto što nema smisla. To na kraju krajeva nije ni izvedivo. Ono što je bitno kod ovog disija, to je pitanje subsidijarnosti, to je veliki broj kolega već spomenuo. Kad ja pogledam Njemačku i sada kad vidim vatrogasce i sve one koji pružaju takvu pomoć, ipak ova operativna kontrola mora ostati kod država članica, to je dokazana praksa i zato taj e, aspekt subsidijarnosti moramo podržati. Nešto gdje u potpunosti podržavam izvjestiteljicu je pitanje Erasmusa, dakle Erasmus za ove postupke u pogledu katastrofe. Tu sad samo ostaje pitanje kako uzeti novac, da li ćemo to uzeti iz postojeće proračunske linije ili ćemo stvoriti jednu novu, jer Erasmus je uistinu vrlo uspješan i onda e, temeljem toga moramo organizirati i nova sredstva i tu ćemo imati vrlo zanimljive razgovore s odborom za proračun jer oni zasigurno neće samo tako dati novac.

Hvala lijepa, gospođo e, predsjedateljice. Što se tiče prijedloga komisije, želim reći da ga smatram dobrom idejom. Radi se o mehanizmu koji može uistinu e, dati veliku dodanu vrijednost e, europskom pristupu. Mislim da ne moramo nužno usklađivati stvari. Nije to bit ove ideje, niti to prijedlog kaže. Mislim da je važno primjenjivati načela proporcionalnosti i subsidijarnosti, to je barem implicitno, ako ne eksplicitno rečeno. Svrha je koordinacije u slučaju katastrofa koje nadilaze kapacitete određene države članice. Samo neki od primjera datiraju od prošloga ljeta. Stoga da mislim da se ne radi o tome da se usklađuje e, ili harmonizira nešto, već jednostavno da se bolje koordinira pomoć. Postoji popis E, situacija u kojima biste reagirali. E, čini mi se da je taj popis možda malo zbunjujuć. Ako na kraju priče imamo nekakvu opću izjavu zbog koje bi države članice možda oklijevale, a vidim da to kažu neki od klubova zastupnika. Mislim da moramo vrlo jasno utvrditi e, gdje želimo imati početno polazište i gdje možemo e, davati ili želimo zapravo takvu mogućnost e, ostvarivanja sigurnosti. Ja bih se u prijedlogu fokusirala najviše na prevenciju. Mislim da se prevenciju može dodatno poboljšati mapiranjem rizika, predviđanjem potencijalnih katastrofa u određenim zemljama i regijama. To možemo učiniti s podacima koje imamo na raspolaganju. A isto tako mislim da možemo pripremiti, odnosno izračunati potrebne kapacitete i onda raditi zajedno kad se ukaže potreba za time. S obzirom na katastrofalne posljedice klimatskih promjena koje su relativno nedavne i to je ono što su ljudi imali na umu, mislim da ovaj prijedlog ide u pravom smjeru. Međutim, e, ne moramo zbog toga izgubiti iz vida druge vrste katastrofa. E, pogledajmo na koji način taj mehanizam može biti efikasan, ne želimo ovu raspravu umješati s drugim raspravama. Posebno bih željela reći da prijedlog spominje fond solidarnosti. Mislim da je kao prvo najvažnije spriječiti da do katastrofa dođe. Međutim, ako do katastrofe ipak dođe, mislim da moramo biti u stanju eh, djelovati i pripremiti potrebne operacije. Stoga mislim da trebamo uvesti nekakvu mogućnost eh, žalbe kako bi e, raspodjela sredstava iz solidarnog fonda bila poštena. Veličina populacije je vrlo važna, ali ne možemo to promatrati u relativnim pojmovima jer bismo na taj način mogli penalizirati siromašnije regije i zapravo bi im eh, na taj način otežali sposobnost hvatanja ukoštac sa krizama. U svakom slučaju mislim da izvjestiteljica ima dobar pristup, mislim da se radi o dobrom mehanizmu za Europsku uniju i moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi ga se primjenjivalo u budućnosti. Hvala lijepa, gospodin Hutenmach. Hvala lijepa. Um, zahvaljujem gospođi Gardini na određenom određenom poslu. Želim eh, podržati ono što je upravo rečeno. Mislim da zaista treba odraditi studiju učinka vezano uz ovaj prijedlog. To nije učinjeno. Koliko sam imao prilike čuti, tek nakon francuskog prijedloga komisija je radila na tome dva tjedna i evo već prijedloga. Mislim da tu treba odraditi malo podrobniji posao. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da je cilj jasan moramo spriječiti, kao što je kolegica Cabezon Luis rekla, i osigurati adekvatnu pomoć kad do katastrofe ipak dođe. Dakle, ciljevi su uistinu vrlo jasni. Međutim, ja također smatram da je primarno ovo nešto što je E, nacionalna odgovornost. I uvijek se radi zapravo o postizanju ravnoteže između odgovornosti i solidarnosti. Mislim da ovaj prijedlog ide u dobrom smjeru sa instrumentom civilne zaštite gdje države članice mogu e, pomoći drugim državama članicama da spriječe situaciju u kojoj bi pomoć bila nužna. Mislim da je ono što je važno, najprije jasno reći da trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo spriječali katastrofe, a ne uvijek samo računati na pomoć drugih država članica. Imam i nekoliko pitanja. Kao prvo, u prijedlogu Europske komisije radi se razlika između sigurnosnih rizika, safety risks, dakle prirodne katastrofe i sigurnosnih rizika u smislu obrane od terorizma, dakle safety i security risks. Postoje li potreba da se razdvajaju po kategorijama te dvije vrste rizika, zato što ja mislim da neovisno o tome o kakvim se opasnosti radi, bila to prirodna katastrofa i terorizam, trebamo si međusobno pomoći. Također, kad se radi o raspravi, možda bi se ona trebala ticati samo e, država članica Europske unije ili bi trebala uključivati i treće zemlje. Moje mišljenje je da prvenstveno trebamo imati mehanizam za pomoć unutar Europske unije, a za treće zemlje možemo koristiti neki drugi zakonodavni akt. Dakle, važno je imati e, više jasnoće u mreži znanja o civilnoj zaštiti i podržavam da trebamo više djelovanja. Ono što mi zaista smeta je prijedlog koji se tiče Rescue EU-a. To je zapravo tim za spašavanje koji bi se slao u države članice koristeći vlastiti prijevoz. E, to mi je zaista veliki problem. E, nije jasno iz prijedloga, nije napravljena niti studija učinka da bi se vidjelo kako će to funkcionirati. Hoće li Rescue EU primjerice djelovati u Nizozemskoj? Ako primjerice taj tim za spašavanje Europske unije dolazi u Nizozemsku, znači li to da još uvijek nizozemske vlasti imaju sve ovlasti ili Europska unija sada ima ovlasti na onom teritoriju gdje E, tim za spašavanje Europske unije djeluje. Tu trebamo dodatnu jasnoću, mislim da se prvenstveno trebamo fokusirati na vlastitu odgovornost i na prevenciju umjesto djelovanja post festum. Hvala gospodin Lize. Hvala lijepa. Zahvaljujem i Elizabeti Gardini na obavljenom poslu. Priznajem, mi pučani ćemo još morati malo pro tome diskutirati prije nego što budemo imali jedno dogovoreno stajalište. Kao prvo bih postavio pitanje komisiji. E, što je tu bilo s tim impact assessmentom? Dakle, zašto ovaj prijedlog bez e, procjene učinka? Mm, stalno nam se govori da uvijek postoji određeni postupak e, i nedavno sam imao razgovor sa e, postojećim glavnim tajnikom, gospodinom Pilmajerom i onda mi je on rekao sve stvari idu samo ako se točno napravi prvo procjena učinka i onda e, povjerenik Timeman se tome odluči. dakle, ako pojedina osoba onda u komisiji misli da tome nije tako, onda to ne ide tako, ali to mora prestati. Ovdje se mora iskazati više poštovanja prema parlamentu i ako mi mislimo da treba iznijeti neki prijedlog, e, onda se može s time odugovlačiti, a onda se napravi neki prijedlog i mi sad tražimo da onda uz to ide i procjena učinka. Možda osoba koja je danas ovdje zastupa nam ne može ništa reći u pogledu toga, ali trebate onim vašima gore reći da je nama pomalo dosta toga, da nas pravite u stvari budalama ovdje. To ne može tako. Ja naglašavam čitav niz e, točaka koje je Elizabeta Gardini predložila. Na primjer da listu električnih e, ovih uređaja trebamo malo pojednostaviti, sada tu nabrajamo što nam treba, što nam ne treba. Mm, dakle, mislimo da se treba o tome malo praktičnije moći na licu mjesta odlučiti. Trebamo o svemu dobro promisliti, iako ja baš nisam mišljenja e, da se možemo samo tako opustiti ako nismo već e, unaprijed posložili, pripremili stvari. Ne možemo reći ljudima, vi ste si sami krivi zato što se niste prethodno o svemu pobrinuli. Dakle, to nekako mora ići ruku pod ruku sa pomoći. I sad kad se postavi to pitanje, tko kontrolira e, reske EU, dakle kad oni stignu ili im se kaže na licu mjesta što trebaju učiniti ili je to pomoć koja je onda dakle dio mjera koji se smatra sastavnim dijelom lokalnih snaga. Ni sam ne znam kako bismo to trebali riješiti, pri čemu bih rekao sad ako kažemo nećemo ništa napraviti ili ćemo nekako nastaviti kako smo do sada, po mom mišljenju isto nije rješenje, jer kod šumskih požara u Portugalu su prošle godine Rusi bili brži u svojoj pomoći nego neke države članice. Dakle, tu se trebamo mi postaviti pitanje kako se možemo poboljšati. To sada kažemo da stvari dosta dobro funkcioniraju i da su države članice na nacionalnoj razini nadležne pa ne možemo imati situaciju da Rusija pomaže, da mi ne pomažemo. Dakle, tu bih je želio određeno rješenje. Sad trebamo razmisliti o kakvom rješenju e, se tu može raditi. Dakle, kako uzeti u obzir e, to da su države članice različite, da opet iznađemo dobro rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodin Manglu. Hvala lijepa. Ja bi se E, zahvalio našoj izvjestiteljici, e, gospođi Gardini, na tome što se ovako intenzivno pozabavila tom temom, dakle velika zahvala. Što se tiče sadržaja, ja se slažem s ovim što je Peter Lize rekao i što je kolega Gizeke i kolega iz Nizozemske rekao. I tu bih dvije stvari dodao. S jedne strane imamo taj centralistički aspekt, e, dakle to je komisija nekako to tako vidi da imamo taj određeni pool gdje ćemo onda imati te zajedničke e, snage, međutim mm, mora tu biti element subsidijarnosti zastupljen i gospođa Gardini je to e, naglasila i tu je zahvaljujem, to je jedna tema gdje je načelo subsidijarnosti posebno bitno. A druga teč, točka, točka prema kojoj sam pomalo kritičan je da kod stvaranja RESC-EU mm, je predviđen predviđeno raspisivanje javnog natječaja, a i bitno je prikupljanje tih sredstava, a u zemljama gdje imamo vatrogasne službe kao u Italije i nekim drugim dijelovima Europe gdje postoji dakle jedan sustav koji se jako bazira na dobrovoljcima i E, dakle, na ovom aspektu počasnog e, sudjelovanja. E, tu vas upozoravamo da moramo paziti da se sad ovaj komercijalni aspekt nekako ne nametne. Dakle, to smatramo istinu kritičnim. Ono što je tu pozitivno je da to su financiranje se može dati i za ona sredstva koja ne dolaze iz tog pula i da se uistinu treba i navesti ti rizici, a i borba protiv terorizma treba tu ima značajan udio. Thank you much. Uh, someone Hvala lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Direktor Luhner u ime komisije, izvolite. Neki su vam i direktno putili pitanja. Hvala lijepa i započeo bih s time što bih se zahvalio izvjestiteljici na njenom poslu. Koristi što je ona spomenula da je i slušala što se događa u vijeću. Fokusirat ću se na komentare i pitanja koja su postavljena. Međutim, započeo bih s jednim komentarom. Mi djelujemo temeljem subsidijarnosti kao što je to i navedeno u odgovarajućem članku. Dakle, rješenje moramo naći unutar tog okvira. A to je ono što mi radimo u ovom prijedlogu. U čitavom nizu područja ovaj prijedlog mogao ići dalje, a ne ide dalje zbog subidijarnosti. Bilo da se radi o mm, prevenciji, spremnosti ili reakciji. Kada govorimo o procjeni učinka i tu bih iznio svoj komentar. Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanja institucionalne naravi, ali mogu vam reći kako je došlo do ovog prijedloga. Imali smo prvu procjenu rizika dakle, na razine cijele Europe, tome su doprinijele države članice, definirali smo e, postojeće nedostatke u državama članicama i to Daleko prije nego što smo imali ove požare tijekom protekle sezone, dakle to je pitanje požara, kapaciteta. Imali smo izvješće sa revizorskog suda koje nam je reklo možete pojednostaviti taj sustav koji dobro funkcionira, ali ga možete svejedno pojednostaviti. I onda smo imali nezavisno vanjsko vrednovanje i onda smo planirali podnijeti novi prijedlog tijekom sljedeće godine. I onda smo imali sezonu šumskih požara prošlog ljeta. I ta sezona je trajala jako dugo, negdje od travnja svibnja do studenog. Obično kad kažemo ljeto, razmišljamo o razdoblju od lipnja do rujna više od 200 građana je izgubilo svoj život u prirodnim katastrofama, a više od 100 samo u Portugalu. I e, kad nas je predsjednik komisije pitao što činimo, mi smo rekli u listopadu da pokušavamo mobilizirati sredstva, a nismo ih mogli naći, a kad smo ih našli, nismo ih našli pravovremeno. Onda je predsjednik to smatrao hitnim jer moramo moći hitno djelovati ako želimo spriječiti da i više ljudi e, izgubi živote i zatražio da iznesemo taj prijedlog. Zato ne postoji procjena učinka jer se to smatralo hitnim. Međutim, ako se pozabavite ovim prijedlogom, vidjet ćete da se ne fokusira na komisiju, fokusira se na države članice i na sredstva e, države članice u pogledu sufinanciranja. Srž prijedloga je ovaj dobrovoljni pul sredstava e, gdje države članice stavljaju ta sredstva na raspolaganje drugim državama članicama, ne komisiji. Mi predlažemo da bi proračun trebao isto tako e, dakle još sufinancirati. Zašto? Što želimo ohrabriti međusobnu pomoć kad govorimo o državama članicama, jer se slažemo da je to primarno odgovornost država članica. Dakle, evo sad kad vidimo taj poredak, prvo imate lokalnu, regionalnu, nacionalnu odgovornost, onda imate bilateralnu pomoć među državama članicama, onda imate taj pool i samo nakon toga slijedi RESC EU, i tu nam operativno iskustvo pokazuje da otkako je ovo zakonodavstvo stupilo na snagu 2013. imali smo gotovo 30 slučajeva gdje države članice nisu mogle reagirati, gdje nismo mogli naći dostatna sredstva kako bi zaštitili građane Europske unije. Dakle, nije to počelo prošle godine, ali prošle godine su, nažalost, posljedice bile upravo ekstremne. Pitanje subsidijarnosti. Molim vas, nemamo niti kapacitete, niti tu ambiciju da operativno upravljamo civilnom zaštitom u pojedinim državama članicama. Ono što mi tražimo i rješenje problema s kojim smo često suočeni. Proteklog ljeta i vjerovatno određeno vrijeme postojala su dostatna sredstva u Europskoj uniji. Ali zato što su svi bili suočeni sa velikim rizikom, nije došlo do dijeljenja. Stoga mi kažemo, ako taj mehanizam e, koji se temelji na državama članicama e, ne uspije, moramo imati sredstva na razini Europske unije. Ta sredstva ne bi trebala biti u Briselu, oni bi trebali biti negdje blizu e, nastanku rizika i sve što tražimo. Ako neka država članica pošalje zahtjev, možemo odlučiti da se ta sredstva iskoriste. Dakle, donosimo stratešku odluku. Sve operativne odluke su onda opet na državama članicama. Dakle, poštujemo subsidijarnost, komisija ne djeluje na vlastitu inicijativu, nego samo na zahtjev države članice. Ta operativna koordinacija je opet na državama članicama i komisija donosi stratešku odluku da iskoristi ta sredstva. Tako da bih vam htio reći da nemamo tu nikakve ambicije da mi preuzmemo taj operativni dio. Kao što sam rekao, svi da hoćemo, ne možemo. Što se tiče Rasmusa, to mi se čini zanimljivom idejom. Mi imamo e, program razmjene koji financiramo kroz e, dakle, civilnu zaštitu, ali to je jako ograničeno i ta razmjena se odvija po nekoliko dana, nekad i po nekoliko tjedana. I bilo bi zanimljivo kad bi to mogli proširiti. Zaključno, i to trebamo imati na umu, mi imamo ljude 24 sata na dan na raspolaganju. Moramo brzo donositi odluke, nekada je to često raditi, ako imate vrlo složen pravni temelj. I budući da nam je revizorski sud rekao da imamo prostora za pojednostavljenje, mi smo pokušali dakle te stope sufinanciranja pojednostaviti. Razlog zašto smo ovdje isključili sufinanciranje za sredstva izvan tog pula je upravo spomenula izvjestiteljica. Mi ne znamo koja sredstva postoje, mi tu ovisimo o državama članicama i ako ne dobijemo zahtjev od države članice, onda ništa ne možemo ni učiniti. A to nije najgori dio priče. Najgori dio priče da jednostavno ne znate da li ćete kao država članica dobiti odgovor od druge države članice putem e, informacijskog e, sustava, sustava e, civilne zaštite i onda tražite odmah druga rješenja. I zato smo prošle godine imali treće zemlje koje su pomagale državama članicama. One su jednostavno bili brži. Dakle, želimo znati koja sredstva imamo na raspolaganju kako bi mogli biti operativni, brzi. Bilo koji prijedlog koji povećava fleksibilnost onoga što možemo učiniti, naravno da je to dobrodošlo. I još nešto na kraju što je vrlo bitno. Osim toga što smo fokusirani na države članice i suverenitet naših države članica, dakle pomoć se prima samo ako države članice to traže i ako oni imaju kontrolu nad ovim operativnim dijelom, mi stavljamo veliki naglasak na pripravnost i prevenciju. To nemate toliko u ovom pravnom tekstu, jer vi radimo temeljem članka 196. Međutim, u komunikaciji smo jasno objasnili da ćemo se pozabaviti mogućnost da se koriste strukturni fondovi da možda kad govorimo o klimatskim promjenama, prilagodbi, prevenciji, da se to sve uzme ozbiljno u obzir. Razgovaramo sa DG Klima, i iz nekih drugih uprava kako bi osigurali da sljedeće generacije strukturnih e, fondova imaju određenu uvjetovanost e, koja sadrži ovu pripravnost i prevenciju. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Gardini. Izvolite. Hvala lijepa. Željela bih se zahvaliti svim kolegama i predstavniku komisije. Mislim da ste nam dali uistinu dobar odgovor s obzirom na sva ova razna pitanja. Naravno, neka pitanja su se odnosila i na moje vlastito izvješće. Ja sam sigurna da ćemo ovdje moći obaviti dobar posao. Željela bih reći da je sve ovo dio posla koji smo obavili tijekom proteklog mandata kad smo imali jednu solidnu osnovu, dakle s obzirom na načelo subsidijarnosti. I na početku sam naglasila da je u ovom tekstu e, snažim taj aspekt. I naglašavam značaj regionalnih i nacionalnih tijela. To je uvijek bilo ključno. Dok smo radili dakle, na ovom novom mehanizmu za civilnu zaštitu. Dakle, ovaj mm, novi posao je dio tog e, prethodnog posla, jer civilna zaštita može funkcionirati samo ako to postavimo na taj način. Dakle, civilna zaštita po definiciji mora započeti na terenu, lokalno. Naravno, moja zemlja tu ima jako puno iskustva kad govorimo o civilnoj zaštiti i glavni igrači su gradonačelnici pojedinih gradova. Dakle, tako i započnete i u Europi je tako da počnete u gradskim e, vijećnicama i nakrenete dalje na regionalnu razinu i tako dalje. Nama je čak došao i avion iz Maroka prošlo ljeto u Italiju, jer nismo imali nikakve druge kapacitete na raspolaganju. Dakle, mislim da sve ono što je ovdje izraženo, sva vrsta prigovora, e, zabrinutosti, da je to sve nešto što možemo razumjeti. To je u skladu sa pristupom koji imamo. Dakle, uz doprinose sviju, mislim da ćemo uspjeti bolje definirati tu situaciju, da će ljudi to moći dobro tumačiti i da ćemo svi ići u onom pravcu u kojem želimo ići zajedno. Još jedan bih vas podsjetila da imamo podatke Eurobarometra koji su stabilni 90% građana Europe vole europsku civilnu zaštitu i žele da se ona koristi i na terenu da im pomaže kad god su oni u poteškoćama kad god država članica ne može sama odgovoriti ne znam kako da sad ovo kažem tražimo ovdje pravi izraz. Vidjeli smo i terorističke napade i kako bi se mogli s njima nositi moramo biti spremni. Naravno, nadamo se da neće do tako nečega doći. U prošlom mandatu smo rekli da i to moramo pokriti Međutim, možda ćemo imati mehanizme koji su toliko sofisticirani da ih nećemo moći koristiti čitav niz mjeseci. Dakle, moramo u svakom slučaju osigurati da to funkcionira na samom terenu s našim građanima. Kao što smo mogli vidjeti u nedavnim anketama, građane najviše brine njihova vlastita sigurnost, a to je mehanizam koji će nam pomoći da to ostvarimo. Hvala, ovime zaključujemo našu raspravu. Hvala svima. 10. travnja nam je krajnji rok za amandmane 11 sati i onda ćemo 16. ili 17. Eh, svibnja glasovati na našem sastanku odbora ENVI. Sada prelazimo na sljedeću temu našeg dnevnog reda. Radi se o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju. Slučaj šuma. Imamo mm, nacrt eh, mišljenja. Gospođa Konečna ga je sastavila i evo njoj onda dajem riječ. kolege, čast mi je što sam mogla raditi na ovom tekstu. Tu se radi o transparentnom koriš i odgovornom upravljanju prirodnim resursima o zemljama u razvoju i dobro je da je tu zatraženo naše mišljenje jer na kraj krajeva to je povezano i sa ciljevima održivog razvoja. Problematika je uistinu složena. Međutim, bitno je da mi tu pravovremeno počnemo. E, zaštita je uistinu vrlo bitna, pogotovo kada govorimo o prašumama. I mislim da tu Evropska uistina ima obveze prema trećim zemljama. Mi smo svjesni toga da se sve zemlje žele dalje razvijati, da imamo porast stanovništva i zato su potrebni složeni modeli kako bismo mogli iznaći rješenja, kako ti prirodni resursi i biološka raznolikost ne bi bili ugroženi. Uistinu mi je drago da i Europski parlament to tako vidi. Međutim, imamo problem druge vrste. Komisija je u petak E, iznala jednu studiju na ovu temu i drago mi je što je to na kraju objavljeno. Dakle, radi se jednom dobrom akcijskom planu. Iz te studije proizlazi da je komisija djelomično odgovorna za uništavanje šuma. Dakle, i Europska unija mora biti dio rješenja problema. Slažem se s time. Moramo se pridržavati ciljeva održivog razvoja, a i sporazuma iz Pariza. Stoga je bitno da spriječavamo daljnje uništavanje šuma. Veselim se amandmanima i sljedećem savjetovanju. Ja sam sigurna da ćemo ovdje kod e, nekih zemalja moći iznaći dobro rješenje i mislim da je bitno da se zajednički borimo za to. Ne radi se o problemu političke naravi. Radi se o tome da i sljedeće generacije moraju moći preživjeti i to u okruženju koje bude odgovarajuće. Hvala lijepo. Samo je gospođa Petir ovdje kao izvjestiteljica Sjene izvjestiteljici. mi ćemo naravno kao IPP e imati također nekoliko e, amandmana, no željela bih reći i par rečenica vezano uz ovu važnu temu. Učinku recentnih klimatskih promjena svjedočimo svakog dana kroz učestala izvješća o snažnim i nepredvidljivim meteorološkim pojavama. Učestale suše i poplave poput one koje ovih dana pogađa i moju domovinu Hrvatsku znak su da nastavimo sa donošenjem politika koje će osigurati da porast globalne temperature ne bude viši od 1,5 stupnjeva Celzijusevih do kraja stoljeća. Na to smo se obavezali Pariškim sporazumom i tome u prilog moraju ići i naše politike. Međutim, mi nismo sami na svijetu i moramo učiniti vidljiv napor zajedno sa našim partnerima da pomognemo i zemljama u razvoju. Smanjivanje krčenja šuma kroz odgovorno upravljanje šumama i poljoprivredom mora biti jedan od prioriteta. Upravo zato je ključno da unutar europskog zakonodavstva uspostavom kriterija, ali i politika koje bi trebale pomoći ostvarenju tog cilja smanjimo krčenje šuma prilikom propisivanja mjera treba paziti da naše politike ne dovode do smanjivanja površina šuma u trećim zemljama ali jednako tako potrebno osigurati da uspostavljene mjere i regulatorni okvir ne uzrokuju nepravedno i neopravdano opterećenje malim i srednjim poduzetnicima proizvođačima te da e, ne onemogućavaju njihov pristup tržištima i međunarodnoj trgovini što se sada događa hrvatski proizvođači namještaja požalili su mi se da na određenim svjetskim tržištima poput e, Indije i Sjeverne Afrike e, su za njih postavljene barijere, ne samo za njih već i za izvoz europskih proizvoda upravo e, zbog odgovora na ograničenja koja mi postavljamo provedbom europskih politika. Na to molim da se obrati pažnja i željela bih skrenuti pažnju i komisiji na ovaj segment. Posebno mi je žao što u najvećem broju takvih spornih slučajeva e, upravo ispaštaju oni koji proizvode u ruralnom prostoru, a riječ je o poljoprivrednicima i o malim drvoprerađivačima. Hvala lijepo. Thank you very much. se još netko javlja na ovu temu? Sada gospođa e, Mer ispred komisije imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Podsjećam vas da su e, šume jedni od najboljih resursa koji su obnovljivi u prirodi i da nam daju cijeli niz e, gospodarskih, socijalnih i ekoloških koristi. One su važni za e, planetu, za ljude, za prosperitet i za mir. I mi svi znamo e, da, se, da je to nešto što nadilazi državne granice i zato su one zaista ono što zovemo važno javno dobro. Znate da je naš plan za razvoj do 2030. naglašava važnost borbe protiv ilegalne neodržive eksploatacije šuma kroz poticanje e, boljeg upravljanja kapacitetima. Transparentnost i odgovornost su od ključne važnosti. Najvažniji su to faktori za bolje upravljanje e, šumama globalno i posebno u kontekstu sve većeg pritiska. Pozdravljamo inicijativu eh, odbora DEVE i također vaš odbor je u tome sudjelovao i zaista eh, je jako korisno čuti vaša preliminarna razmišljanja o tome što je učinjeno i što treba još eh, postići. Iskoristila bih e, ovu priliku da ukažem na to koje koristi izvlačim iz ovoga što mi sad radimo, zato što imamo tu ove naše ključne aktivnosti, to je program FLEGT, znači e, radi se o provedbi zakona, upravljanju i trgovini e, šumskim resursima. Evo, sada slavimo godišnjicu uspostave tog programa i tu su uključeni zemlje Europske unije, treće države, privatni sektor, nevladine organizacije u borbi protiv ilegalne eksploatacije šumskih resursa, odnosno uzroka e, koje do toga dovode. Mnogo toga smo postigli, imamo 50 dobrovoljnih e, sporazuma o partnerstvu sa zemljama izvan Europske unije. E, također imamo programe za izgradnju kapaciteta u javnom sektoru, u e, državnim vlastima i nevladinim organizacijama u trećim zemljama. I također imamo i uredbu o e, drvu Europske unije koje spriječava, odnosno zabranjuje stavljanje na tržište ilegalno posjećene šumske građe. No, važna je naša suradnja s Europskim parlamentom i trebamo također ukazati na to da je već postignuto dosta u okviru programa FLECT. No, kao što je izvjestiteljica ukazala, dakle, osim ilegalnog e, sjećanja, sjećanja šumske e, građe, imamo druge načine na koje se ugrožavaju šume infrastrukturom, e, širenjem poljoprivrednog zemljišta, recimo e, uzgoj e, soje, e, palminog ulja, kave i nekih drugih kultura kao i uzgoj stoke dovodi do krčenja šuma. Naravno, različite stvari utječu na krčenje šuma, to se razlikuje od zemlje do zemlje, ali nadamo se da u petak kada bude objavljene, kada budu objavljene dvije studije, da će nam to biti od pomoći u razvoju vašeg mišljenja na vlastitu inicijativu. Te studije su proveli nezavisni konzultanti. Jedna se bavi budućnošću e, politike Europske unije za boru protiv e, krčenja šuma, a druga je studija o e, ekološkom i socijalnom učinku proizvodnje palminog ulja. Te studije ne predstavljaju gledišta Europske komisije, ovi, e, dakle radi se o stavovima konzultanata, no ipak e, one će biti važne i za Europski parlament i za komisiju, jer će nam omogućiti da donesemo odluku o tome kako treba ići dalje. Hvala. Thank you very much. Madam Konečna. Hvala, gospođo Konečna. Děkuji, paní Hvala lijepa. Još bih kratko odreagirala Nadam se da to neće dugo trati dok se donesu odgovarajuće odluke. Morali smo i na studiju dugo čekati pa se nadamo da ćemo brzo imati akcijski plan, pogotovo mm, kada govorimo o proizvodnji palminog ulja. Politika protiv kršenja šuma je politika koja nikome ne bi trebala naškoditi. To je politika koja je na korist društva i budućih generacija. Zato se mi nadamo da će budućnost i nadalje ostati zelena. Da ćemo imati raznolikost u šumama. Hvala lijepa. Hvala, ovime zaključujemo našu raspravu temi. 22. Svibnja, svibnja je e, odnosno ožujka je krajnji rok za amandmane, to ćemo isto glasovati u svibnju, 16. i 17. svibnja. A sada ćemo nešto reći o našoj sljedećoj temi, e, to je e, nacrt mišljenja odbora Agri, budućnost hrane i poljoprivrede. Gospođa Dele je izvjestiteljica, imate riječ. Euh, Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Radi se o mišljenju koje moramo iznijeti vezano uz budućnost e, zajedničke poljoprivredne politike i prehrane. U odboru za poljoprivredu odvijaju se radovi koje je ozbiljno i e, redovito pratimo. Zajednička poljoprivredna politika jedna je od ključnih osnivačkih politika Europske unije. Dozvolite međutim nekoliko općih napomena, prvenstveno vezano uz rokove. Rokovi su vrlo kratki. Reforma 2013. godine još uvijek nije u potpunosti ušla, dostupila na snagu u nekim državama članicama, a evo nas ponovno s novim prijedlogom pred nama. Dozvolite da podsjetim da nam je trebalo tri 13 mjeseci kako bismo proveli pregovore vezano uz e, reformu koji pod nazivom Omnibuse i da je krajem svibnja komisija e, spremna poslati prijedlog. Imaćemo samo devet mjeseci da radimo na tekstovima, a sve to u kontekstu predizborne kampanje. Tome također treba dodati i proračunsku nesigurnost, još uvijek ne znamo kako će izgledati višegodišnji financijski okvir, a isto tako ne znamo niti kako će se zaključiti Brexit. To je također nešto što predstavlja i postupovni problem. Europska komisija mora čekati glasovanje o e, izvješću e, na vlastitu, inicijativu u odboru za poljoprivredu našeg kolege e, Berg Moram priznati da zaista mi je teško zamisliti kako ćemo uspjeti integrirati naš pristup uh, u taj dokument o kojem bi se trebalo glasovati, početkom lipnja. Komisija vrši pritisak na parlament, uh, a parlament jednostavno nema izbora već um, pokleknuti pred pritiskom i uh, marširati kroz ovaj predmet. Također želim reći da E, je mišljenje na engleskom koji nije moj materinski jezik, a isto vrijedi za vaše amandmane. Također mora biti na engleskom. A ponavljam, radi se o predmetu koji je od izuzetne važnosti. Europska komisija se zapravo ovdje izlože riziku nepotpunog rada. Ako se tekst ne usvoji do kraja svibnja 2019. godine, ništa neće e, obvezati e, novog novu komisiju i novi saziv parlamenta da nastave, odnosno da uzmu obzir dotad određeni posao. Predlažem u svojem izvješću, vratimo se sada na prijedlog komisije, da e, zajednička poljoprivredna politika ostane sektorska, a ne e, opća politika, kako to predlaže komisija. Ta sektorska politika mora poticati poljoprivrednike na bolju praksu, kojoj je glavni cilj prijelaz na E, rezultate koji su istovremeno i ekonomski solidni, a idu u smjeru zaštite okolišta. Ja predlažem da se zadrži struktura dva stupa. Prvi stup e, bio bi definiran u planu zajednice sa izravnim potporama koje se temelje na e, osnaženim ekološkim uvjetima. Postojao bi i drugi stup koji je manje složen, ali efikasniji, koji bi se zapravo vrtio oko strategija teritorijalne i sektorskog razvoja, ali bi istovremeno predstavljao poticaj e, za ulaganja u edukaciju i e, razvoj istraživanja na lokalnoj razini treći stup vezan uz krizno upravljanje nešto što treba također proučiti. Zajednička poljoprivredna politika također treba biti uistinu ambiciozna kada se radi o zelenim politikama, posebice zelenoj energiji u sklopu poljoprivrede. Posebice imajući u vidu glasovanje e, vezano uz proteine koje je održano odbor za poljoprivredu jutros. Zajednička poljoprivredna politika treba jamčiti da svaki poljoprivredni i prehrambeni proizvod proizvod koji se stavlja na tržište odgovara istim zdravstvenim, ekološkim i sigurnosnim kriterijima e, kao i ostali. Što se tiče e, mišljenja, morala sam se zapravo ograničiti na jednu stranicu, a mnogo je toga. S velikim interesom zapravo čekam vaše doprinose, dragi kolege. Rok za podnošenje amandmana je sljedeći ponedjeljak 27. ožuka u 11 sati. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala. Ko se javlja za riječ? Gospodin Hvala lijepa. Kolegice i kolege. više članaka ugovora 3, 9, 61 ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da bi se radi o poboljšavanju blagostanja e, stanovništva Europske unije i da je pri tome treba osigurati visoku razinu zdravlja građana. Stoga bi prioriteti Europske unije trebali odgovarati ovom tekstu ugovora i obratiti veliku pažnju na zdravlje svojih građana. Tu je i socijalna pravda i zaštita okoliša. Jer mi smo svi pogođeni time ako se uništava priroda. Ali kod velikog broja odluka Europske unije imamo osjećaj da se ne uzimaju u obzir ti prioriteti. EU e se složila za 20% svojih sredstava u razdoblju od 2014. do 2020. se da dakle za klimatske promjene, dakle to za različita područja e, politike. Ka, međutim, revizori su utvrdili da procjene komisije što se tiče ekologizacije ukupne ZPP-a su e, ispali previše pozitivni. Dakle, puno toga se tu još mora učiniti. Budući da 70% emisije u Europskoj dolazi iz e, područja poljoprivrede, trebamo konstatirati da ovaj sektor poljoprivrede je onaj koji je najviše odgovoran E, za e, opadanje biološke raznolikosti u Europi. Iako su i stručnjaci međuvremeno mišljenja da proizvodnja i konzum e, životinskih proizvoda se moraju reducirati i da bi to uistinu doprinijelo samoj ekologizaciji, ne možemo naći taj aspekt nigdje u izvješćima. Dakle, ovo je fokus na zdravlje svih građana je nešto što moramo uzeti u obzir, a i kvaliteta života, ali tu je isto tako bitno zdravlje samih životinja, jer će to direktno pozitivno djelovati i na čovjeka i na prirodu ako imamo samo komercijalne interese poljoprivrede i prehrambenih koncerna, to će dovesti do velikih problema i to više neće služiti javnom interesu. Kada govorimo o ZPP reformi, imamo veliku šansu da našu poljoprivredu pretvorimo u jedan motor održivosti. Moramo spriječiti da se različiti skandali ponavljaju u području e, prehrambe moramo opet preuzeti vodeću ulogu kada govorimo o zaštiti životinja i zdravlja životinja. Novi ZPV mora garantirati da sigurnost naših prehrambenih proizvoda bude globalno gledajući najbolja. E, ja stalno tražim te važne teme, barem za mene e, e, to nije dovoljno naglašeno. Nakon što sam nacrt e, izvještaja pročitao, stekao sam dojam da se radi e, o jednom e, tekstu odbora za poljoprivredu ili nekom udruženju poljoprivrednika. Ja nisam našao ništa, nikakvu kritiku prema jednom sustavu gdje se postoji tako veliki broj problema. Kako bih skratio ako mi ne budemo ukrotili e, tu poljoprivredu, ona će uništiti naše zdravlje i naš planet i to bi trebalo biti svima jasno. Stoga ću ja to podnijeti čitav niz e, amandmana i to u pogledu sljedećih aspekata. Bolja zaštita e, životinja, više sredstava, E, za jednu sigurniju, e, zdraviju proizvodnju prehrambenih proizvoda, forsiranje lokalnih i regionalnih proizvoda, e, zaštita bioraznolikosti, više zaštite za obiteljska gospodarstva i za mala poduzeća i smanjenje onih poduzeća koje se bave monokulturom Hvala lijepa. Thank you very much. Uh, Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Gospođa Hvala lijepa. Htjela bih se kao prvo zahvaliti izvjestiteljici na njenoj procjeni i e, slažem se s njenom zabrinutošću u pogledu e, termina. Dakle, radi se o tome da se sada nalazimo u razdoblju kada moramo financijski planirati i ako ovo naše izvješće i onda još čekamo na odbor za poljoprivredu, tu ćemo stvari teško uskladiti. Stoga mislim da e, smo tu trebali imati drugačiji slijed, međutim e, to sada ne možemo promijeniti, ali u svakom slučaju mogu razumjeti što vas tu brine. Druga točka, ja isto tako mislim da poljoprivreda mora u budućnosti puno više doprinijeti kada govorimo o prirodi i o okolišu. I tu se malo mogu i sasložiti sa prethodnim govornikom. Tu su točke kojima ćemo se morati još detaljnije pozabaviti i gdje ne možemo to svi iznijeti u ovom kratkom vremenu u pogledu našeg izlaganja. I mene malo brine to što uvijek iznova vidimo da ovi aspekt održivosti povezujemo sa e, veličinom gospodarstva e, i dakle kada se stalno govori da samo mala obiteljska gospodarstva su ona koja rade bolje i pozitivnije po okoliš, da to baš nije tome tako, da se moramo malo pomnije pozabaviti time kako e, možemo dobiti održivu poljoprivredu i kako možemo riješiti te probleme vezano uz e, okoliš. A to nije pitanje samo veličine gospodarstva. Hvala vam lijepa. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ako ne, onda se obraćam komisiji. Gospodina Ani Otis. Može li mu netko pomoći? S mikrofonom ili jednostavno se sjednite za neki drugi stol. Yes, very well. Can you hear me now? Yep. Sad me čujete? Dobro. Evo, riješili smo barem tehničke probleme, puno hvala. Htio bih e, ukratko prokomentirati e, trenutnu situaciju što se tiče ovog prijedloga komisije. Neću komentirati sam proces, e, zato što, kao što je rekla izvjestitelj, dakle, to ovisi o dva faktora koji su nam u ovom momentu nepoznati. To je veličina VFO-a i Brexit, e, a u ovom momentu ne možemo razjasniti situaciju vezano za te dvije stvari, posebno Brexit. Dakle, sad ću naglasiti četiri glavne elementa e, iz komunikacije e, komisije i kako se to održava na ove komentare koje smo vi čuli. Kao prvo, jasno je Eh, iz komunikacije da se komisija želi eh, fokusirati eh, na bolji aspekt zaštite okoliša u novom ZPP-u. I u nacrtu mišljenja je također naglašeno da se trebaju kombinirati gospodarski i ekološki aspekt koristi ZPP-a. Jedan od najpozitivnijih elemenata odnosno rezultata e, javne rasprave koja je bila veoma široka u pripremi ove komunikacije i to smo vidjeli i u okviru naše procjene učinka i kroz radionice koje smo proveli. Vidimo da smo zahvaljujući novim tehnologijama sada u stanju kombinirati i gospodarski i ekološki element, odnosno rezultate da ih možemo kombinirati i zapravo e, ta e, sadašnja napetost između ta dva aspekta se može pretvoriti u sinergiju i bolje korištenje e, te tehnologije, tehnološki napredak, to sve će to omogućiti. Također moramo na bolji način podržavati postizanje ciljeva. Ne radi se samo o veličini i slažem se da izgleda da veličina zaista ne utječe niti na gospodarsku, niti na ekološku učinkovitost. Ne radi se o upravljačkim vještinama i provedbi istih, to je ono što je važno. No, važno je eh, da se taj element još više naglasi u državama članicama, jer će sada one imati veći nivo subsidijarnosti. Također je naglasak na znanju i posebno na vezi između istraživanja, inovacije i novih sustava i boljoj ravnoteži između odnosa između Europske unije i država članica i korisnika sa jasnom nakanom da se fokus politike prebaci sa kontrole na rezultate. To ne znači da ćemo odbaciti kontrole, a to niti ne znači da u ovom momentu nemamo procjenu rezultata no e, ta, to prebacivanje fokusa e, će biti na oslabljivanje, olabavljivanje kontrole i na veći, e, veću procjenu rezultata. Mislim da je također tu veoma važan aspekt zdravlja. To je važan element ZPP-a, uključujući područja kao što je praćenje korištenja antibiotika što nije e, relevantno samo za zdravlje životinja nego i ljudi. I također ono što brine naše građane, no e, bolje ćemo orijentirati našu politiku upravo u tom smjeru kako bi poljoprivrednici e, bolje bili spremni reagirati na to što brine građane. I konačno, da se vratim na ono što sam rekao na početku, a to je proces. Postoji ogromna količina informacija koje se koriste u reformi, za pripremu reforme ZPP-a, uključujući i neke kontekstualne dokumente koji su relevantni za ovaj, ovu procjenu učinka koja se sada provodi i činjenicu da je zaista provedena široka javna rasprava koja je rezimirana na jednoj javnoj konferenciji koja je omogućila ljudima da zaista na bolji način shvate E, što zapravo e, javnost misli o budućnosti ZPP-a i onda da se to uvrsti u naše buduće prijedloge. Hvala. Hvala. Sada se opet obraćam gospođi e, Delej da zaključi našu raspravu. Hvala gospođo predsjedateljice, vrlo kratko. Jedan dio mojih kolega kao i gospodin Nek, e, rekli su da bi zapravo željeli produbiti određeni broj pitanja. Međutim, u roku od osam dana proizvesti mišljenje nije baš nešto što vam ostavlja slobodne ruke i mogućnost da ostvarite sve namjere koje možda imate dobro sam čuo ono što nam je objasnio gospodin Andrijatis iz komisije. Mislim da sam dobro shvatila da se zapravo nalazimo u situaciji gdje želimo da zapravo idemo u smjeru tog dvostrukog postizanja kako ekonomskog, tako i ekološkog rezultata. Uzela sam u obzir također i napomene kolega koji su se javili za riječ, a isto tako računam i na vaše prijedloge amandmana kako bih u zadanom roku, koji je ponavljam vrlo kratak, mogla završiti ovo mišljenje koje, podsjećam, treba biti izglasano Oprostite, e, amandmani, krivo sam rekla, trebaju biti e, pripremljeni do 27. E, ožuka. Hvala. Ovo zaključuje našu raspravu. Evo da se nadovežem na ovo što ste rekli o amandmanima, trebala bih reći da ćemo glasati 25. i 26. travnja na Enviju i amandmani su samo na engleskom. Sada je sljedeća e, tema, razmjena mišljenja s e, dionicima o europskoj strategiji za plastiku. To je bilo predviđeno za 16.30, morat ćemo napraviti pauzu do tada. Dakle, vidimo se u 16.30 kad ćemo imati razmjenu mišljenja sa dionicima.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 Hello everyone. We can resume our business. So... Dakle, pozdravljam vas e, na ovoj razmjeni mišljenja sa dionicima o Europskoj strategiji za plastiku. Ovo se organizira u kontekstu rada našeg odbora na izvješću na vlastitu inicijativu o Europskoj strategiji za plastiku komunikacija iz Europske e, komisije e, objavljena 15. E, siječnja je dio njihovog rada na kružnom gospodarstvu. Pozdravljam dionike i predstavnike komisije koji su ovdje došli da bi s nama razmijenili mišljenja o ovoj strategiji. Tako evo sad ću vam ih predstaviti. Tu je Saskija Valret, viša savjetnica za održivi razvoj u esenciji. Radi se o Belgijskom savezu za e, industrije u e, sektoru e, kemije i bioznanosti, zatim Ema Prisland koja radi u organizaciji Seas at Risk, bavi se upravo politikom vezanom za morski otpad. Ovdje je ispred Rethink Plastic Alliance gospođa Patricia Van Heluve ravnateljica zadužena za potrošačke i ekološke poslove u organizaciji Plastics Europe i Ara Makimatila iz Atria, jedne kompanije. Tu je i gospodin Kecuti sada uskas ispred glavne uprave za okoliš. On je ravnatelj za e, kružno gospodarstvo i zeleni ekološki rasti. Sada prvo dajem gospodinu Demes Mekeru izvjestitelju za Europsku strategiju za plastiku. Mikrofon je uključen. Als de microfoon nu nog op staat, is het ook goed. Ja. Ik ga mijn inleiding dus bijzonder kort houden, uh, omdat we... Biću vrlo kratak eh, u svojim uvodnim napomenama. Nemamo baš mnogo vremena danas poslije podne. Uh, i morali bismo imati dovoljno vremena e, za naše stručnjake. Zato smo ih i pozvali toliko danas poslije podne. Pozdravljam e, sve naše stručnjake koji su ovdje s nama i želim vam se zahvaliti na tome što ste nam se stavili na raspolaganje jer e, nismo vas, pozvali smo vas relativno nedavno. Plastika je vrijedan resurs, ali koristimo ga E, dosta e, neracionalno i on može naravno nanijeti veliku štetu ekologiji, gospodarstvu i klimi. Znači, izazov koji je pred nama je taj da moramo početi koristiti plastiku na jedan održiviji način u okviru kružnog gospodarstva kako bi on bio, ona bila dio našeg vrijednostnog lanca. Imamo dionike u tom lancu vrijednosti i mislim da možemo biti uspješni samo ako osiguramo da svi dionici idu u istom smjeru. Zato mislim da bi bilo veoma važno da danas podne zaista održimo ovu razmjenu mišljenja i radujem se našoj veoma e, zanimljivoj raspravi. Hvala, a sada ću dati riječ dionicima. Prvo će nam se obratiti gospođa Valret. Izvolite. Hvala što ste nas e, pozvali. E, ko je zadužen da pomogne gospođi Valret e, za prezentaciju? Samo da trenutak moramo nešto sada organizirati. hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Ehm, Hvala što ste me pozvali na sastanak vašeg odbora. Možda prvo nekoliko riječi o esenciji ehm, organizacije koju predstavljam. Radi se o e, Belgijskom savezu za industrijske sektore kemije i e, bioznanosti mi imamo poseban odjel koji se bavi upravo za proizvođače i obrađivače e, plastike i ja sam ovdje ispred njih. Što se tiče strategije za plastiku, mi pozdravljamo prijedlog e, za ovu strategiju. Mislimo da će doći do promjene u načinu razmišljanja i da će se stvari poboljšati za sve. I sa velikim zadovoljstvom vidimo da ova strategija za plastiku e, priznaje da plastika ima svoje mjesto, vrijedno mjesto u našem svakodnevnom životu, to je veoma važno naglasiti. Plastika je prevrijedna da bismo ju naprosto bacali i odbacili. E, kružno gospodarstvo je veoma važno jer na taj način ćemo moći očuvati resurse, eh, otvoriti nova radna mjesta, očuvati okoliš i mi u esenciji smo veoma svjesni toga. Tu također vidimo da je eh, naglasak na plastici kao ambalaži. U tisku se često stiče utisak eh, da je plastična ambalaža problem, a to bismo htjeli ispraviti tu, to mišljenje jedan od važnih aspekata je da se poboljša recikliranje. Mi se slažemo da možemo poboljšati recikliranje. Ako pogledamo statističke podatke za sad, vidimo da je samo 40% plastike se reciklira. Ja bih rekla da je to više rezultat odluka tokom godina, odluka da se veća odgovornost da proizvođačima i činjenici da se E, više e, fokusiramo na pet e, HPD, jer to znači da drugi materijali naprosto nisu reciklirani. To ne znači da se oni ne mogu reciklirati. Zapravo svi termoplastični polimeri se mogu mehanički način reciklirati. To je također pitanje odluka, odabira i ne, problem je u tome što je, što su puno jeftiniji i raspoloživiji nereciklirani materijali. Često se to izvozi i izvan Europe. Očito je da imamo veliku odgovornost, znači vlasnici brendova i oni zapravo e, potiču e, odluke koje se donose što se tiče ambalaže i oni nisu još prihvatili ovu cirkularnost kad se govori o e, strategiji za plastiku EPR je jedan odličan način da se to promiče. Također e, mislimo da tako zvana i e, zabrana, kineska zabrana, oni zabranjuju uvoz nekih materijala, mislimo da to predstavlja šansu zato što ćemo onda morati se mi ovdje u Europi fokusirati na zbrinjavanje te plastike i reciklirati to, moramo postići uštede eh, na velikoj količini i onda ćemo moći reciklirati različite vrste plastike što je moguće više plastike. Važno je stvoriti tu eh, povoljnu klimu za ulaganje u budućnosti. I strategija za plastiku također govori o tome kako se e, uspostavlja e, dio, e, odnosno sadržaj koji se može reciklirati u pojedinim proizvodima. Glavni prioritet bi bio da se jasno definira što mislimo kad kažemo postotak sadržaja koji se može reciklirati u proizvodima. Također želimo ukazati na to da postoci su uvijek kvantitativne prirode, no važno je također da E, imamo i kvalitativni aspekt da ga ne izgubimo iz vida. I očito je da trebamo imati neki sistem certifikacije što se tiče kvalitete i taj sistem mora e, se koristiti u cijeloj Europi prije nego što namećemo neke obavezne kvote za recikliranje. I recikliranje u prvoj generaciji zapravo ne znači e, ono što zovemo downcycling. Trebamo dobre materijale koje će nam omogućiti da e, proizvode e, možemo zaista reciklirati. Trebamo te kvalitativne kriterije. Što se pak tiče metode certificiranja, to se trenutno radi na tome u Belgiji i mislim da imamo neke od opcija e, koje bi mogle poslužiti kao modeli. U strategiji za plastiku također naglašavamo inovaciju, potrebu da se promiču inovacije i mislim da e, plast, industrija plastike i kemikalija u Europi zaista ima tu važnu ulogu. Mehaničko recikliranje je veoma važno. Čuli smo E, kako se to može povećati i kako se može kompatibilizirati to sve i na taj način da se poveća e, stopa recikliranja. Također imamo inovacije na planu kemijske reciklaže. E, to su sve te neke važne stvari koje mogu poboljšati reciklažu. Možemo također otpad pretvarati u kemikalije. To je zaista jedna velika vrijednost i to treba također odraziti se u svim kvotama, odnosno kvantitativnim kriterijima. Dakle, to nije toliko kod ambalaže i drugih oblika plastike, nego kod termoplastike. I također imamo neka rješenja koje nam omogućuju da uklonimo štetne tvari iz materijala koji se reciklira i, i Neke grane industrije će aktivno sudjelovati u razvoju tih tehnika i novih e, mm, resursa i također korištenje CO2 kao e, sirovine. Evo da ću vam jedan primjer. E, korištenje obnovljive hrane za životinje. Ali naravno trebamo onda imati taj pristup gdje ćemo ocijeniti kompletan životni ciklus i prebacivanje na alternativne materijale bi također e, dovelo do e, učinka po okoliš. Što se tiče otpada i smeća, e, tu postoji velika pozornost u javnosti, ali ne, nema osjećaja javne odgovornosti. I to trebamo ispraviti, zato što cijelo društvo E, to treba vidjeti kao problem od e, proizvođača do potrošača, a tu su naravno i tijela vlasti. Dakle, e, vidimo da u javnom okolišu imamo ogromnu količinu plastičnog otpada i svi su odgovorni za uklanjanje toga. Ja ne kažem da smo mi iz industrije, nemamo odgovornost, naravno mi uvijek želimo biti proaktivni. Imamo mm, operaciju Clean Sweep. Mi smo surađivali u Belgiji primjerice sa lučkim vlastima u Antwerpenu i sa logističkim sektorom. I osmislili smo jedan projekt za minimaliziranje gubitka mm, i oštećivanja paleta i drugih plastičnih oblika ambalaže i ovo je plastik mobil. E, to je jedno vozilo e, koje ima ekstruder za plastiku i poticanje, zapravo time se potiču ljudi da recikliraju plastiku. To je bilo, pokazalo se jako korisno. Također e, smo se dobrovoljno obavezali na neke stvari kako bismo poboljšali recikliranje i kako bismo izbjegli gubitak tih vrijednih resursa. No imamo i druge planove, eh, evo i projekte kao što je mm, čišćenje luke u Antwerpenu. Što se tiče mikroplastike i predloga da se to eh, ograniči, to se upravo sada razmatra, Mislimo da bi to trebalo biti ogričeno na mikroplastiku koju se namjerno dodaje u proizvode. Dakle, moramo nastojati izbjeći e, korištenje mikroplastike i e, na taj način spriječiti da se ona ispušta u okoliš, ali sve mjere moraju biti proporcionalne. Nemamo jasnu e, definiciju i sve regulatorne opcije koje se razmatraju moraju naravno biti u skladu e, sa onime što nam je sada dostupno, znači moramo dobro ocijeniti taj rizik. Imamo također i prijedloge za e, plastiku za jednokratnu uporabu nemamo definiciju s druge strane plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu. Plastika po svojoj prirodi nije namijenjena za jednokratnu uporabu, ona se može ponovno koristiti. Pitanje je naprosto toga kako se primjenjuje proces dizajna predmeta i tu se mogu stvari poboljšati. Možemo naprosto promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. I taj fokus na plastične predmete za jednokratnu upotrebu neće dovesti do promjene tog načina mišljenja. Moramo se na to fokusirati tako da na kraju ograničimo e, korištenje tih e, stvari za jednokratnu uporabu. E, niste vi jedini koji ne želite plivati u moru koje je prepuno plastičnih predmeta, boca, drveta. Ne govorimo samo o tome da plastika zagađuje naša mora. Eto, to je više manje naš stav. Znam da sam jako brzo prošla kroz ovo, ali ako imate kakvih pitanja, slobodno mi ih postavite. Hvala gospođo Valbert. Sada dajemo riječ gospođi Prisland. Izvolite. Gospođo Prisland. Dobar dan, hvala vam lijepa. Ja radim za organizaciju Seas at Risk, dakle rizici na moru. Mi smo nevladina udruga i jako nam je drago što smo e, dio Saveza Rethink Plastic, čiji su predstavnici danas ovdje. I zapravo bih željela reći nekoliko riječi o budućnosti u kojoj nema plastike. Europska komisija je razumjela da postoji važan problem. Europska ekonomija počiva na jeftinoj plastici. Naše potrošačko društvo zapravo je naviklo na plastičnu ambalažu kako bi se proizvodi učinili atraktivnijima ili kako bi se osiguralo njihove trajanje u opskrbnom lancu. Postavlja se pitanje je li zaista potrebno toliko plastične ambalaže koju se ne može ponovno koristiti niti reciklirati. Do sad nismo vidjeli apsolutno nikakve dokaze da na bilo koji način plastična ambalaža doprinosi smanjivanju bacanja hrane. Međutim, istovremeno imamo i eksploziju proizvodnje korištenja proizvoda od plastike za jednokratnu uporabu. Sjetite se samo primjerice šalica za kavu i slično. E, neke kompanije također profitiraju od toga da građani misle da je flaširana voda bolja za njih. Međutim, to dovodi do rezultata koji se zapravo održava u situaciji da je proizvodimo više plastike kojom ne upravljamo na odgovoran način. Činjenica je da se samo za vrlo mali postotak brinemo unutar vlastite zemlje, a ostatak šaljemo izvan naših granica gdje se s njime ne raspolaže na ekološki prihvatljiv način. To jasno ukazuje na to da s našim sustavom nešto nije u redu. E, činjenica jest da bi strategija trebala rezultirati smanjenjem broja proizvoda napravljenih od plastike. Kružno gospodarstvo na taj način postalo bi stvarnost, a bolje bismo upravljali plastikom koju koristimo. Sve to mora podržati e, zakonodavstvo na europskoj razini što podrazumijevamo pred općim e, smanjivanjem e, broja plastičnih proizvoda. Kao prvo, trebamo prestati koristiti plastiku za jednokratnu oborbu. Drago nam je što Europska komisija također ide u smjeru rješavanja problema s mikroplastikom te promicanja biorazgradive plastike. Mi međutim smatramo da treba ići u smjeru e, ograničavanja uporabe određenih oblika, ne nužno potpune zabrane. Želimo da Europska komisija dobro razmotri e, situaciju i da se pobrine da štetni proizvodi više ne mogu biti u uporabi na europskom tržištu. Strategija također e, ukazuje na neke druge izvore mikroplastike, prvenstveno proizvodne palete koje su drugi najveći izvor mikroplastike. Mislimo da trebamo regulatorni pristup za takav e, proizvod. To bi uključivalo potpunu kreditaciju u opskrbnom lancu kako bi se osigurala najbolja praksa i kako ne bi dolazilo do rasipanja paleta. Neki plastični proizvodi pristali su na određene kompromise, ali činjenica jest da nema stvarne revizije u takvom evaluacijskom procesu, a to je nužno za problem e, mikro, kao što je mikroplastika koji je tako ogromnog opsega. Također, treba e, zapravo smanjiti na minimum korištenje plastike za jednokratnu uporabu. E, dokument koji trenutačno komisija priprema jedna je od najvažnijih aktivnosti koje mogu dovesti do smanjenja pomorskog zagađenja plastikom. Najčešći e, proizvodi kojima su zagađene europske plaže upravo je plastika. Upravo su proizvodi od plastike i važno je pokazati da možemo biti vodeći u tom svijetu. Dakle, činjenica jest da na svim našim plažama nailazimo na e, prazne boce, poklopce, poklop, paketiće cigareta, s, sanitarne proizvode, e, plastični e, pribor za jelo i e, posude za hranu koje su većinom sve napravljene od plastike. To su najčešći predmeti koje nalazimo u zagađenim plažama na Europi. Izuzetno je važno vidjeti koliko tih proizvoda zapravo koristimo. Nemamo mnogo javnih podataka koji bi nam pokazali na to. Čisto da dobijemo ideju koliko ih zapravo koristimo, CZ Risk je zapravo odlučio eh, napraviti procjenu korištenja broja tih proizvoda E, Studije pokazuju da 46 milijardi proizvoda u Europi se potroši svake godine, 16 milijardi plastičnih čaša i 60 milijardi plastičnih slamki koje se dijele besplatno. Istovremeno, izuzetno je važno da povećamo distribuciju proizvoda koji se ne ostanjaju na plastiku. Mi se nadamo da će zaista zakonodavstvo tražiti da se ide u smjeru e, direktive o e, plastičnim vrećima vrećicama na kojem je i ovaj odbor tako naporno radio. E, Države članice kroz zamjenu materijala oporezivanje i druge mjere mogu postići smanjenje korištenja plastičnih proizvoda i mi mislimo da je ova e, zapravo strategija Europska strategija pravi korak e, prema e, budućnosti sa smanjenim brojem plastičnih proizvoda. U svakom slučaju važno je provoditi dodatne mjere za smanjivanje korištenja plastičnih proizvoda. To može primjerice biti porez na plastiku koji bi se mogao naplaćivati u proizvodnoj fazi. Drugi prioritet koji mi imamo jest e, redizajniranje proizvoda kako bi kružno gospodarstvo dobilo na vjerojatnosti. Želimo zapravo vidjeti da osnovni uvjeti za ambalažu budu takvi da e, smanje korištenje plastike, a ne samo da idu u smjeru većeg e, recikliranja plastičnih proizvoda. Općenito, e, važno je da se plastična ambalaža dizajnira na takav način da ne bude samo za jednokratnu uporabu, da traje duže, da bude čvršća, da se može ponovno koristiti, da na kraju svojeg korisnog života može biti reciklirana. Također, vrlo je važno da se pojača sljedivost. Ako se odlučimo za recikliranje plastike, ona, ta reciklaža mora biti u skladu sa okolišnim propisima i ne smije biti štetna za ljude. Trenutačno nemamo efikasno tržište, sekundarno tržište za plastiku. Postavimo si pitanje, ako se kemikalije koje se zapravo dodaju plastičnim proizvodima toliko štetne za zdravlje i za okoliš e, i zato ih ne možemo reciklirati, trebamo li ih uopće koristiti? Konačni aspekt bolje osmišljenih proizvoda jest nešto što, e, gdje moramo biti na oprezu da ne upadnemo u zamku loših rješenja. Kad imamo e, recikliranu plastiku ili plastiku koja se može kompostirati, moramo biti svjesni da to nisu čudotvorna rješenja. Mnogi od tih proizvoda ne označavaju se kao plastični proizvodi ili ih se smatra sigurnim za okoliš. Mi mislimo da je nužno imati zakonodavni akt koji omogućuje praćenje tih proizvoda, te također da oznake moraju biti jasnije vezano uz način na koji će se se zapravo postupati s tim proizvodima. I e, biobazirana i biorazgradiva plastika zapravo predstavlja iste probleme kao i tradicionalna plastika i ne treba to smatrati dobrim zamjenskim materijalom. Posebice se to ne može smatrati rješenjem za sprečavanje zagađivanja mora. Kada govorimo o plastičnim e, čašama koje se primjerice koriste na različitim glazbenim festivalima na kojima jasno piše e, nisam napravljen od plastike, a zapravo se samo radi o biorazgradivoj plastici, to onda nije pravo rješenje. Dakle, e, strategija vezana uz plastiku mora ići u smjeru boljeg upravljanja plastikom. Svakako su korisne mjere za ponovnu uporabu i reciklažu, ali činjenica jeste da moramo imati zapravo odvojene e, ciljeve za ponovnu uporabu plastike, što je sastavni dio direktiva o ambalaži i odvojene ciljeve u smislu hjerarhije otpada za reciklažu. Kada govorimo o strategiji reciklaže, E, moramo imati na umu da nas jako brine činjenica da se u smjeru reciklaže ide samo kada je ona troškovno isplativa. Također moramo poboljšati način prikupljanja plastičnog otpada. Dakle, zaključno želim reći da mi pozdravljamo novu europsku strategiju za plastiku u sklopu kružnog gospodarstva i veselimo se razvoju budućih mjera. Naravno, najhitnije je da imamo zakonodavni okvir za plastiku za jednokratnu uporabu. Trenutačni nedostatak podataka nešto je što također predstavlja problem i to treba biti sastavnim dijelom direktive. Jer odgovorni proizvođači unutra gospodarske grane imaju te podatke i njih treba prikupljati. Što se nas ostalih tiče, važno je da radimo u smjeru poboljšanja načina na koji se plastika koristi, e, prerađuje e, i ponovno, koristi. Gotovo 800 tisuća ljudi potpisalo je peticiju i traži od komisije da zapravo e, postavi vrlo jasne ciljeve vezano uz proizvodnju plastike u budućnosti. E, ono što bih ja željela od vas, zastupnika u Europskom parlamentu, odboru Envi, da u svojem izvješću postavite jasnu poruku da su potrebe okoliša i potrebe ljudi takve da se traži najrazumniji mogući pristup načinu na koji se koristi plastika. Hvala. Sada gospođa Ljube. Hvala vam lijepa što ste me pozvali da održim ovo izlaganje danas popodne. S obzirom da predstavljam europski ogranak e, e, proizvođača plastike, ja ću održati prezentaciju na engleskom jeziku. Predstavljam dakle proizvođače plastike diljem Europe i različitih europskih regija. Kad pogledate plastičnu industriju, kad vidite konvertere plastike i e, mehaničku proizvodnju plastike, onda vidite da se radi o vrlo impresivnoj industrijskoj grani e, u kojoj radi 1,5 milijuna ljudi u Europi, više od 60 tisuća poduzetaka, mnogi, poduzeća, mnogi od njih su mala i srednja poduzeća, a e, isto tako radi se o jednom od pet najinovativnijih sektora koji su izuzetno važni za kružno gospodarstvo. Dozvolite da se osredotočim na glavna područja e, Izuzetno je važno da je reciklaža ponovna uporaba jedan od ključnih elemenata i za to i za povećanu upotrebu moramo imati zasebnu E, strategiju. Moramo se također koristiti, e, koncentrirati ne samo na ponovnu uporabu i ekodizajn, već isto tako i na ekodizajn proizvoda s plastikom kako bi ih se moglo lakše reciklirati na kraju njihovog korisnog života. Isto tako, e, u okviru ciljeva kružnog gospodarstva i niskougljičnog gospodarstva imajmo uvijek e, učinkovitost resursa kao nekakav kompas kada se radi o postizanju rezultata koji se temelje na dokazima. Još jedan važan element E, koji je tu važan jest na koji način se zapravo mogu e, bolje e, iskoristiti otpad, plastični otpad iz građevinske industrije kao iz ostalih industrija. To je naravno nešto što je sastavni dio sustava vrijednosti, ali traži kvantitativne i kvalitativne standarde. E, dobrovoljno poštivanje e, postavljenih zahtjeva također je nešto što će biti vrlo važan element. Drugi važan element u Europskoj strategiji za plastiku želim spomenuti kako smanjiti otpad i onečišćenje. To je važan element i tu trebamo gledati na tri rješenja. Prvo, Plastični otpad je zapravo nešto gdje moramo kao prvo uzeti u obzir e, fazu e, krajnjeg korištenja. Dakle, moramo prikupiti plastiku, oporabiti plastiku kako bismo mogli e, pripremiti kvalitetni materijal za reciklažu za tržište. Još jedan vrlo aspekt je svjesno ili nesvjesno ponašanje ljudi. Izuzetno je važno da ljudi shvate da se kvaliteta života poboljšala zahvaljujući proizvodima od plastike, ali molimo vas da Eh, imate na umu da je važno da eh, se proizvod može vratiti u sustav kako bi se mogli na kraju eh, korisnog života proizvoda prikupiti svi ti korisne materijali. Također, dizajn proizvoda postaje sve važnijima, fokusirajmo se na to što će se dogoditi na kraju korisnog života tog proizvoda. Postoji li potencijalni problem onečišćenja i možemo li proizvode osmisliti i dizajnirati na drugačiji način kako bi se to spriječilo? I to me zapravo dovodi do vrlo važnih razmišljanja. Kada govorimo o plastici za jednokratnu uporabu, vrlo je važno da postoji odgovarajuća definicija. Ne radi se uvijek samo o materijalu, radi se o samom korištenju proizvoda, o proizvodima koji završavaju u otpadu. Stoga se moramo fokusirati na to na koji način se zapravo pozabaviti stvarnim uzrocima onečišćenja, bacanja otpada i koji, koji su zapravo stvarni uzroci da nalazimo sve te proizvode na plažama. Izuzetno je važno da se ne fokusiramo samo na raspodjelu opterećenja, istovremeno rješavamo e, stvarni uzrok problema. Požurit ću sada sa ostalim e, razlozima. Treći razlog e, je također važnost fokusiranja inovaciju. Pogledate li kružnost toga materijala i vidite da zapravo prolazi kroz fazu korištenja, fokusiramo se na tri područja gdje će inovacija biti izuzet izuzetno važna za kružno gospodarstvo. Na samom početku, na samom početku životnog ciklusa je zapravo proizvodnja plastike, inovacija je tu zapravo da ide u smjeru alternativne sirovine kako bi se moglo komplementirati proizvodnju plastike E, dakle obnovljivi izvori i slično. Druga faza, faza korištenja, obično je najvažnija faza u e, životnom ciklusu proizvoda, donosi važne inovacije i e, nastoji resursa zadržati što duže u kružnom gospodarstvu, kao što je na primjer proizvodnje proizvoda koja se mogu ponovno koristiti i koji mogu povećati ponovnu uporabu i popravljivost tih proizvoda. I posljednja faza, ali nipošto manje važna, zapravo e, ide u smjeru snažnog fokusa na fazu nakon korištenja. Dakle, nakon što su proizvodi završili svoj korisni život e, i ušli u ovu fazu životnog ciklusa, to je prostor u kojem ekoplastika igra važnu ulogu, a isto tako i e, recikliranje mješovitih plastičnih proizvoda, dodavanjem inovativnih aditiva koji omogućuju da se recikliraju proizvodi koji inače teško reciklirati. Kako možemo povećati broj modela za reciklažu koji omogućuju Učuju zapravo da se prikupljanje, sortiranje i obrada plastičnog otpada odvijaju na učinkovitiji način. Upravo zato smo eh, izdali kao Plastics Europe eh, dobrovoljni pristanaka na obveze za razdoblje do 2030. godine. Osnovni, osnovna je svrha sprečavanje curenja plastike u okoliš, tako kažemo, povećati učinkovitost i povećati kružnost plastične ambalaže. Eh, to će se odvijati kroz različite aktivnosti o kojima će se voditi računa, koje će se pratiti, revidirati i podnositi izvješće. Curenje zapravo plastike u okoliš je izuzetno važno i tu je bitna suradnja sa vrijednostnim lancem kako bismo vidjeli koji su stvarni uzroci i kako bismo se mogli pobrinuti da se ti proizvodi zaista na kraju ne nađu u okolišu. Saskija je već objasnila o čemu se radi, dakle radi se zapravo o dobrovoljnoj obvezi koja omogućuje da imamo nula e, posto gubitaka kružnost proizvoda može se povećati e, promatranjem različitih e, aspekata ekodizajna, prikupljanja podataka za evaluaciju, mjerenje učinkovitosti resursa na znanstveni način unutar životnog ciklusa proizvoda, ali isto tako i potpora normizaciji kako bismo mogli imati kvalitetan materijal za reciklažu. Smjernice za ekodizajn omogućit će da se veći naglasak stavi na fazu, završnu fazu života, a isto tako, važno područje je i rad u drugim regijama gdje zapravo dolazi do problema onečišćenja i činjenica da plastika završava u e, okolištu. Global Plastic Alliance je članica već 355 projekata u 40 zemalja kako bi se radilo na rješavanju problema zagađenja mora i oceana. Radimo također sa organizacijom E, koja surađuje sa G7 na globalnoj razini kako bi se riješio problem pomorskog e, zagađenja i kako bi se spriječilo da otpad završava u oceanima, morima i našem okolišu. I na kraju, dobrovoljna obveza ne može se provesti bez ambicioznih e, ciljeva, jer zapravo za, samo kroz postavljanje ambicioznih ciljeva možemo uistinu ostaviti traga i riješiti problem u ovoj industriji. Dakle, Cilj koji je zadan je da se do 2030. godine 60% plastičnih proizvoda može reciklirati i ponovno upotrijebiti i to je zapravo sastavni dio i primjerice Styrenex solutiona, platforme za kružno gospodarstvo, rješenja za kružno gospodarstvo, isto tako i svih ostalih projekata eh, u kojima sudjeluju organizacije koje su se obvezale ispuniti ove dobrovoljno prihvaćene ciljeve i naravno imat ćemo godišnje kontrole koje će obavljati predstavljati neovisni odbor. Na taj način industrija plastika želi dati doprinost ambicioznim eh, ciljevima strategije za plastiku. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. I posljednji govornik u ime dionika, gospodin Maki Matila iz atria Pelcea. Izvolite. Ladies Dame i gospodo, htio bih eh, započeti time što ću se zahvaliti i što možemo danas izraziti naše mišljenje u pogledu strategije plastike i kružnog gospodarstva. Moje ime je Aero Makimatila i ja predstavljam Atrija koja je jedna e, dakle mi smo aktivni prehrambenoj industriji i uistinu radimo na tome da proizvedemo sigurnu hranu i fokusiramo se na bolju i održivu ambalažu. Kako bih sažao, evo šest glavnih tema koje bi trebale biti sama jezgra ovog razgovora. Sigurnost hrane mora uvijek biti prioritet i ne mogu dovoljno naglasiti, značaj te teme. Bilo koji novi događaj unutar prehrambenog lanca bi trebali služiti toj svrsi Prevencija je pri tome najbolja kada govorimo o upravljanju eh, i gospodarenju otpadom. Druge mjere su jednako tako važne, ali želio bih i naglasiti da eh, sama mogućnost recikliranja ne garantira i održivost. Eh, bolja ambalaža nam isto tu pomaže i mi trebamo paziti na otpad u pogledu hrane i utjecaj na okoliš. Tu je opet ambalaža u pitanju i ambalaža treba uvijek zaštititi proizvod i smanjiti bacanje hrane. To ne bi trebali na bilo koji način kompromitirati. Stvaranje vrijednosti je ono što je ključno kada govorimo o održivosti. I ono što smo mi naučili je da se može napredovati E, samo ako postoje određene preferencije kod potrošača. Inače se može izgubiti sav e, dobro uložen trud. Dakle, moramo imati jedan holistički pristup i tu ćemo dobiti jedan neto učinak po okoliš koji uistinu trebamo iskoristiti. E, moramo pogriti svaki dio prehrambenog lanca kad govorimo o okolišu. Bacanje smeća je jedna daljna tema, a recikliranje neće e, spriječiti ljude da se ne ponašaju na odgovarajući način. Bilo bi važno da se posebno pozabavimo s ta dva cilja i to kroz adekvatne mjere. Evo, ovo je vodič ili smjernice koje smo mi pratili tijekom proteklih desetljeća i nadamo se da će to i u budućnosti biti jedan dobar alat. Razlog tome je što smo vidjeli koliko je to dobro uistinu funkcioniralo u stvarnom životu. Možda je najbolji primjer toga nova inovativna ambalaža s kojom smo započeli 2017. Možemo si samo zamisliti koji će to biti potencijal ako se nešto slično usvoji u širem opsegu. Razmislite o lokalnim supermarketima. Dakle, o toj mogućnosti u pogledu smanjenja plastike. Ono što smo mi uspjeli učiniti je pozadani toga da imamo 50% manje plastike. Ovo je samo jedan proizvod. Danas, 12 mjeseci nakon lansiranja, možemo reći da potrošači traže ovakvu vrstu razvoja i kod drugih proizvoda i kategorija. Možda se na taj način može tako lako vidjeti ta promjena na bolje. Mali, apsolutne e, brojke <laughs> naravno reflektiraju i to koliko je Finska mala, 50% je opet puno. Glavni razlog za World Star Award e, je bila ta učinkovitost u pogledu materijala, a to se temeljilo dakle, na analizi e, samog životnog ciklusa i došlo je do značajnih smanjenja, više od 30%, a i opet što se tiče i korištenja prirodnih resursa i energije, tu smo stvarili pozitivne rezultate. Ova nova ambalaža nije savršena kada govorimo s aspekta recikliranja, ali je to veliki korak prema održivosti. Napredovanje u održivosti se najbolje može učiniti kroz povezivanje s nekim daljnim poboljšanjima. Dakle, bilo koji negativni razvoji, kada govorimo o vrijednosti i kvaliteti, bi zaustavili taj pozitivan napredak. A uloga ambalaža je da se zaštiti proizvod a čak i povećana količina otpada kod hrane će ukloniti sve ove pozitivne učinke. Mi smo mogli dakle i trajnost e, same hrane moći poboljšati kroz ovu poboljšanu ambalažu što je doprinijelo dakle tome da imamo manje otpada. Održivo se može postići samo ako razmotrimo sve korake u opskrbnom lancu, neto učinak po okoliš mora biti pozitivan, dok poduzimamo ove korake unutar cirkularne ekonomije. Bacanjem otpada je rezultat toga što se neusklađeno ponašamo i to je štetno i za samog potrošača. Ako se recimo to poveže e, sa recikliranjem plastične ambalaže, korektivne mjere bi trebalo stvari olakšati stvari i objasniti potrošaču kako učiniti ono što je ispravno. I na kraju predlažemo sljedeće korake kako bi se mogli nadvladati ovi izazovi. Trebamo i dalje spriječavati stvaranje otpada, moramo se fokusirati na materijale. U slučajevima gdje recikliranje i smanjenje materijala nije usklađeno, najbolje je bazirati se na znanost kako bi se mogli vidjeti koji su ispravni učinci po okoliš i onda ćemo donijeti pametna rješenja po pojedinom slučaju. Tri Moramo istražiti neke nove mogućnosti u pogledu ponovne uporabe i recikliranja. Vjerojatno će više doći do napretka u tehnologiji recikliranja. To su i prethodni govornici rekli. Nadalje, i sami dionici potrošači moraju biti iz svega. Jer potrošač je već sad dosta zbunjen zbog toga što ne razumije stvari kako treba. Dakle, sve ovo treba dovesti do održivog razvoja. Inače, potrošač to neće moći prihvatiti na pravi način. Pa će to svim dionicima e, otežati da ostvare zajedničke ciljeve u pogledu bacanja smeća i drugih aspekata. Ono što je jako važno je da potrošači žele moći imati male održive izbore tijekom svakog dana. Dakle, moramo stvoriti bolju održivu ambalažu, a to ne smijemo ugroziti kroz e, djelomičnu optimalizaciju jednog dakle, dijela lanca. Moramo se fokusirati na same stavove potrošača i na kraju bih e, želio svim dionicima reći da se nadam da će nam i oni pomoći kako bismo stvorili što bolju ambalažu kako za potrošača, tako i za okoliš. Hvala vam lijepa na ove vrijedne mogućnosti što sam vam se mogao obratiti. Hvala vam lijepa. Thank you very much. And now I'd like to invite uh, uh, the European Commission. Sada bismo pozvali Europsku komisiju. Gospodin Sadauskas. Dobar dan i zahvaljujem vam na pozivu i zahvaljujem vam na ovoj inicijativi. U istinu to činimo pravovremeno. I ove intervencije koje sam do sada čuo mislim da potvrđuju koliko je to važno. Mi smo u pripremi ove strategije smo izvršili sve nužne konsultacije. Nije to prvi strateški dokument koji imamo u pogledu plastike. Imamo i zelenu knjigu iz 2013. koja se bavi plastikom. I tu smo imali vrlo zanimljive uvide od strane javnosti. To je bio i jedno od onih zrnaca mudrosti i smjernica koje smo tada koristili, ali s obzirom na cirkularnu ekonomiju morali smo to sve staviti u kontekst i nekako drugačije posložiti e, ponekad čak i neke konfliktne interese. Dakle, e, nemamo tu igru e, nultog zbroja, već moramo uistinu donijeti određene odluke, nećemo moći tu stvari jednostavno izmijeniti. Biće tu potrebne neke zakonodavne promjene i morat ćemo služiti se svime što možemo. Mi tu imamo četiri glavne osovine kad govorimo o našoj e, strategiji. Dakle, taj pitanje ekonomike je bitno kako tretiramo plastiku. Nije više dovoljno pametno. Plastika je bila, možemo reći, nekako ključni materijal e, što se tiče našeg komfora i to već desetljećima. 20 e, puta se povećala proizvodnja tijekom posljednjih šest godina. To pokazuje koliko je važan taj materijal, a vjerojatno će se to i dalje povećavati ali bitno je dakle što sad koristimo e, nakon e, što činimo nakon korištenja te plastike dakle u tom smislu se trebamo fokusirati na to ne samo e, što činimo u pogledu proizvodnje, nego što radimo na kraju životnog ciklusa s tom plastikom, kako je opet vratiti u život, tako reći. Druga osovina je pitanje okoliša, onečišćenja. I kao što smo vidjeli ove situacije u pogledu e, mora, a i drugdje, u istinu to je koji imamo posude i to više nije pod kontrolom. Dakle, mi želimo sada unijeti izmjene u direktivu, u okvirnu direktivu o otpadu i tu ćemo postaviti nove neke ciljeve, i e, tražit ćemo da se na jedan stroži način tu vrši izračun i jedan od najsnažnijih instrumenta koji imamo je sama odgovornost proizvođača, ali mi ćemo tu ići i dalje. Kako bi jednostavno smanjili taj problem u pogledu bacanja smeća, Stvari ćemo morati sad gledati iz jednog novog kuta, trebamo vidjeti od čega se sastoji plastika, kako možemo stvoriti nešto e, što je bolje, razgradivo. Dakle, trebamo vidjeti kako to učiniti, tu će biti potrebni nove inovacije i trebamo biti svjesni toga da ne živimo sami na ovoj planeti, tu imamo i druge regije, kad malo pogledamo statistiku u pogledu proizvodnje i potrošnje drugih rezija, dakle tu stvari eksponencijalno rastu i tu su problemi još veći, dakle u svakom slučaju što god mi učinimo to neće biti dovoljno, ali moramo nekako pokazati taj put, taj pravac, mi imamo rješenja, i vidimo tu i druge regije i druge tvrtke koje iznalaze određena rješenja. Ali mi smo jedini koji ima uistinu jednu punu strategiju. Mi smo e, spremni reagirati temeljem ove četiri osovine, ali tu moramo sve uključiti, sve dionike i sve čimbenike. I zato uistinu pozdravljamo sve ono što su pojedine tvrtke rekle i Europlastics, dakle to je sve jako bitno, dakle da moramo početi sada objavljivati ovu strategiju, pri čemu tražimo od tvrtki da nam kažu koliko će u budućnosti moći dakle, vlastite proizvode ugraditi plastiku koja se da reciklirati, čisto da vidimo što je moguće, što nije moguće, gdje mi možemo možda malo pogurati i pomoći industrijama i tvrtkama i gospodarstvima da nekako idu na, ka tom putu bolje održivosti. Evo, nadamo se da će to e, promijeniti svijet, ali to ćemo morati učiniti svi zajedno. Hvala vam lijepa. Evo kolege, sada vas e, pozivam da nam kažete, ako se želite javiti za riječ, gospodin Florenc. Hvala lijepa. U stvari ja sam pozitivno iznenađen e, u pogledu ovog nacrta strategije komisije. To mi se uistinu sviđa. A upravo što se tiče ovog posljednjeg govornika, imam jedno pitanje za komisiju. Netko od vaših povjerenika je u raspravi rekao, njemački povjerenik, da ćete uvesti porez na plastiku. Možete mi nešto reći u, u tom pravcu? Imamo sada ovu takozvanu kinesku zabranu. Kako je djelovanje toga? Ako se sad Kina zatvori, kamo će to sve ići? Postoje li sad nekakvi tamni putevi, nekakva odlagališta otpada koje su već odavno zatvorena? Jedno pitanje za Plastic Europe. Vi ste nam pokazali, dakle da postoji ponovna uporaba ali kad govorimo o samom aspektu vrijednosti robe, e, da li tu dolazi do opadanja? A što se tiče predstavnice Cefika e, koja je govorila na svoj materijalnom jeziku, što me uistinu veseli, Dakle, sad bez obzira na sekundarna tržišta, ne trebamo li tu ipak na kraju krajeva određene standarde? Dakle, kad nešto reciklirate, a onda to činite koliko god je to dobro, ne trebate li određeni standard da moj šogor to recimo može kupiti i od toga raditi prozore, jer ako on ne bude bio sigurno da kupuje nešto dobro, neće to ni kupiti. Hvala lijepa. Thank you, Madame Dali. Hvala lijepa i zahvaljujem vam što ste došli i što s nama razgovarate o ovoj temi. Jer to je pitanje koje je ovom odboru uistinu bitno, pogotovo s obzirom na tu veliku količinu plastike i otpada koje imamo i na kopnu i u moru i to stvara uistinu veliku štetu i ekonomski gledajući i što se tiče samog pitanja okoliša. A sad upravo što se tiče ovog pomorskog otpada. Nedavno smo imali jednu studiju e, koju je proveden institut u Njemačkoj gdje je rečeno da iz deset rijeka dolazi, dakle to najveće zagađenje koje nalazimo u, u morima e, i tu govorimo dakle o jednom kamionu svake minute. Ja dolazim dakle iz Malte, u sred sredozemlja i kad sam vidjela dakle sve te ostatke i rijeka nije li upravo jedna od tih deset rijeka koja doprinosi tome da plastični otpad završi u sredozemlju i upravo se to more opisalo sa jednim od, kao jedno od najzagađenijih mora plastikom. I sad dolazim do mikroplastike, nešto što je posebno opasno kada govorimo o dakle, tom pomorskom aspektu, pa me zanima e, što tu misle naši govornici E, pogotovo gospođa Emma Priestland e, koja radi u Seas at Risk, e, dakle taj aspekt mikroplastike je neka moguća rješenja u pogledu čišćenja naših mora od te mikroplastike. Mm, naravno, mi se moramo tu isto pribrati i djelovati kao Evropska unija, jer bacanje smeća i loše gospodarenje otpadom doprinosi tome Međutim, htjela bih pitati isto nešto vezano uz e, bioplastiku. Pitala bih vas da li ta bioplastika može u stvari pripomoći u to cjelokupnom e, procesu ka smanjenju mikroplastike u našim oceanima? Kad govorimo o bioplastici, isto tako govorimo o materijalu E, koji može degradirati maksimalno unutar 24 mjeseca. I može nam pomoći da se na taj način pozabavimo tom temom e, mikroplastike, općenito govoreći ali mi govorimo o korištenju plastike kao da je to veliki izazov, ali to je i određena mogućnost koja nam se tu pruža i tu bih se referirala na gospodarenje otpadom kada govorimo o recimo električnim uređajima gdje se mogu steći i određene prednosti ako se to tretira na odgovarajući način. Imamo isto tako inovaciju, dizajn, tehnologiju, koji bi nas trebali ohrabriti, dakle na to prikupljanje koje će kasnije dozvoliti recikliranje, imamo i eko dizajn, dakle sve te eko oznake koje bi nam trebali pomoći da e, sigurnije koristimo električne uređaje i recikliramo. I mislim da je to upravo jedna mogućnost koja se nama pruža da se pozabavimo tim pitanjima i osiguramo da se strategijom bavimo ukupno gledajući i da na plastiku gledamo e, kao materijal koji nas suočava s određenim izazovima, ali koji nam pruža i određene mogućnosti. Hvala, gospodin Afonto. Hvala. Mm. Govorit ću o jednoj specifičnoj temi Vidimo da općenito se svi slažu da je ovo jedan e, višeslan problem. Imamo e, bolji ekodizajn, e, recikliranje, oporabu i tako dalje. O tome smo razgovarali na našem sastanku izvjestitelja o sjeni, govorili smo i o mišljenju Europskog parlamenta, općenito se svi oko toga slažemo. S nama su ovdje predstavnici ovog industrijskog sektora, pa želim to iskoristiti. Moje pitanje imamo tu tri točke što se tiče budućnosti. Kao prvo opasne tvari u plastici. Znamo da se plastika proizvodi uz bisfenola, prekursora, klora i to bi moglo biti problematično pri korištenju plastike, a i e, nakon e, životnog vijeka, odnosno kada se ona obrađuje. Pitam se bavili se industrija time ili planirali to time se pozabaviti. Što se pak tiče mikroplastike, tu ne vidim e, baš e, neke dobre izglede za budućnost. Kolege su govorili o mikroplastici i pozvali su sektor da nešto učini. Ali osim e, proizvoda gdje se stavljaju namjerno mikroplastika, tu možemo intervenirati, ali imamo plastične predmete koji se pretvaraju u mikroplastiku na kraju svog životnog vijeka. Dakle, to bi trebalo riješiti. Moje treće pitanje za industriju je što je sa bioplastikom? E, ima li ona budućnost ili naprosto jedan problem zamjenjujemo drugim? Mislim da bi bilo pozitivno kada bismo mogli se odmaknuti dalje, prestati koristiti fosilno gorivo i plastiku općenito, ali pitam se namjerava li sektor razvijati bioplastiku, kakvi su izgledi za to? Hvala. Hvala. A sada gospođa Delej. Hvala gospođo predsjedateljice. Mislim da možemo konstatirati da postoji konsenzus kada se radi o ponovnoj uporabi plastike i da želimo zapravo ići u smjeru povećane stope reciklaže. Međutim, postoji jedna tema koja je prema mojem mišljenju izuzetno važna, to je zamjena plastike otpornijim materijalima, materijalima koji idu više u smjeru zaštite okoliša. ću vam jedan jednostavan primjer. Unatrag nekoliko godina tražimo od e, proizvođača e, voća i povrća da koriste plastične e, ambalaže za prijevoz tih proizvoda dok smo prije normalno tražili od njih da koriste drvenu ambalažu koja je dolazila iz ekološki posađenih održivih šuma. Mislim da zapravo trebamo ići u smjeru zamjene e, plastike proizvodima koji su e, izuzetno ekološki važni e, za razliku od primjerice plastičnih boca koje čak i ako ih se reciklira još uvijek mogu predstavljati značajnu razinu zagađenja. Dakle, mislim da plastiku treba zamijeniti drugim materijalima koji više idu u smjeru zaštite okoliša. Gospođa Bonafé. Hvala. Čuli smo cijeli niz pitanja i iskoristila bih ovu priliku da se fokusiram na ono što mislim da je posebno važno. Na početku ću se zahvaliti komisiji na prezentaciji svoje strategije za plastiku. Mi smo zaista to sa velikim oduševljenjem pozdravili, zato što to smatramo važnim korakom u ovoj e, ovom prelasku na kružno gospodarstvo koje je kao neki širi kontekst. Ova strategija bi trebala nam omogućiti da riješimo dva problema. Kao prvo borbu protiv e, zagađenja, posebno zagađenja mora. Po mom mišljenju to je tema gdje nismo zapravo dobro odvagnuli sve implikacije za buduće generacije. Drugi aspekt e, ove strategije je da bi nas, nam ona trebala omogućiti da krenemo ka kružnom gospodarstvu. Ne smijemo smetnuti suma da je dio toga upravo riječ gospodarstvo. Ako želimo imati održiviji razvoj, gospodarstvo treba biti prvi korak. I ova strategija će, nas zaista, će nam zaista omogućiti da napravimo veliki korak naprijed prvo e, ka modernizaciji naših proizvodnih procesa i da bolje budu prilagođeni e, izazovima s kojima se suočavamo, dakle da se koristi moderna tehnologija. Moje pitanje za paneliste je korištenje sekundarnih sirovina. Dio kružno gospodarstvo je upravo oporaba e, različitih materijala. To je veoma važno i za plastiku, osobito zato što je to važan e, dio borbe protiv zagađenja. I u ovom paketu o kružnom gospodarstvu smo već razradili neke e, ozbiljne mjere za smanjenje otpada, a smanjivanjem otpada možemo poduzeti e, drugi korak ka kružnom gospodarstvu. Drugo pitanje je recikliranje ili e, mogućnost recikliranja. Prethodni paket je e, sadržavao cijeli niz mjera uključujući ciljeve za recikliranje općenito za recikliranje, a posebno za plastike. Kao što znate, plastika je jedan od e, proizvoda koje je najteže reciklirati, ali čak i kada poboljšamo recikliranje nismo time završili naš posao. Ako želimo zaista imati učinkovitu industriju recikliranja, moramo se pobrinuti da ta industrija bude održiva. To je pitanje i za proizvođače plastike, ali ne samo za njih. Dakle, što možemo učiniti da se pobrinemo da zaista recikliramo plastiku. E, odnosno, u ovom momentu nova plastika koristi, e, odnosno košta puno manje e, od reciklirane plastike. Dakle, koje mjere možemo primijeniti kako bismo potaknuli razvoj tržišta sekundarne plastike koja bi potaknula recikliranje. Meni se čini da trebamo zaista gurati e, sortiranje otpada, to je veoma važno, ali zaista mislim da se moramo fokusirati upravo na ove stvari. Moramo ići bliže e, razvoju kružnog gospodarstva, ali plastični predmeti za jednokratnu upotrebu su naprosto tu kontradikcija. Gospodin Pedićini. E, hvala. Pokušat ću da ne ponavljam ovo što su već rekli prethodni govornici. Kada govorimo o zabrani korištenja nekih e, vrsta plastika koji su štetni e, po okoliš ili koji se ne mogu e, reciklirati ili koji, nisu degradabilni, govorimo o ftalatima, bisfenolima, Često smo o njima razgovarali ovdje na našem odboru, posebno u kontekstu hrane. U paketu e, za otpad e, smo zapravo ukazali na problem e, zagađivanja mora, no to nije dovoljno, moramo zaista mm, imati robustnije mjere, upravo se o tome ovdje radi. Mikroplastika, kampanje informiranja javnosti o Um, zagađivanju mora i oceana, to smo već o tome govorili. Dakle, tu imamo još jedan problem, to je paljenje plastičnog otpada. To naprosto nije opcija. Prečesto, mada je to zaista nevjerojatno, stručnjaci nam govore o kaloričnoj vrijednosti plastike koja se može koristiti u cementarama mm, za u pećima i tako dalje. To je u direktnoj kontradikciji sa načelima kružnog gospodarstva, nego također iz, ispuštaju se pritom toksini koji su štetni za eh, građane. Dakle, eh, važno je također da naglasimo kako je neprihvatljivo paljenje plastičnog otpada. Gospođa Grostet, izvolite. Hvala gospođa predsjedateljice. Mislim da ipak postoji E, jedna stvar važna uz e, reciklažu. Rekli su nam da je 800 tisuća europskih građana potpisalo peticiju, ali što to znači u kontekstu 500 milijuna hrvatskih građana, e, europskih građana, oprostite. Ja u svojem svojoj zemlji E, ipak vidim da postoji e, mogućnost e, sortiranja otpada i reciklaža, ali stvari se jednostavno ne pomiču s mrtve točke već 20 godina. Kada ujutro kupujem primjerice mlijeko, ja odlučujem kupiti mlijeko koje e, proizvode poljoprivrednici koji su u regiji. I za nekoliko tjedana nakon toga saznamo iz novina da postoji problem zato što plastika koju koriste za svoje proizvode se ne može reciklirati i stoga zaista postoji teškoća. Možda je ta plastika bila jeftinija, ali nije se mogla reciklirati. Dakle, onda promijenim i kupim e, proizvod nekog velikog industrijskog proizvođača zato što je taj proizvod moguće reciklirati. Zašto dajem taj primjer? Zato što želim pokazati da ako postoji plastika koju se ne može reciklirati, onda ju treba zabraniti ili prisiliti industriju da pronađe rješenja, ali ne možemo i dalje nastaviti s proizvodnjom materijala koje se ne može reciklirati. To je prva stvar. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. E, ono načelo da plaća ko zagađuje je zapravo nešto što očito ne funkcionira. Vidimo da je razina zagađenja mora katastrofalna možemo unutar Europe zaista se potruditi, ali činjenica jeste da također trebamo uzeti u obzir donošenje odluka na globalnoj razini, jer vidimo fotografije sa praktički rajskih plaža na Pacifiku, u Aziji i slično, ali nam ne pokazuju e, fotografije e, samog priobalnog mora kod tih plaža gdje je onečišćenje praktički katastrofalno i kada vidite kako to izgleda ne možete vjerovati koliko je situacija strašna. Što se pak tiče e, poreza, Europska komisija nam je predstavila svoju strategiju vezano za plastiku u siječnju, a zatim gospodin Ettinger, povjerenik za proračun, nam nam e, zapravo e, predlaže porez na plastiku kako bi se kompenziralo gubitak u proračunu do kojeg će doći nakon odlaska Ujedinjene kraljevine. Gospodin Katajnen je rekao da ima određene dvojbe za primjenu takve mjere u Europi. Mene zanima zapravo što mislimo o toj mjeri Zatim, je li Europska komisija predvidjela investicije u novu tehnologiju kako bi se razvijala pametnija plastika, dakle pametnija rješenja koja se lakše recikliraju i na kraju ideja putovnice proizvoda što bi zapravo bila jedna, eh, jedan digitalni pregled eh, sastavnica od kojih se sastoji plastični proizvod, je li to nešto pouzdano, je li to nešto realno, što se može ostvariti. Evo to su pitanja koja si postavljam dok čekamo eh, razvoj događaja. Moram priznati da sam za zaista razočarana, ne bavimo se tim pitanjem, vrijeme prolazi, a zagađenje se povećava. Hvala. Hvala, e, gospodin nema Smaker. Hvala. prvo, zahvaljujem našim panelistima i stručnicima na ovim prezentacijama. Moj tim i ja revno radimo na ovom izvješću. Želim zahvaliti i komisiji. Kao i svi ovdje, mislim da je ova strategija ogroman korak naprijed. To nije strategija protiv plastike. To je strategija koja je svrha da nam omogući da na jedan održiv način krenemo ka cirkularnijem načinu uporabe e, sirovina i materijala mislim da ne bismo samo trebali govoriti o materijalima kao takvim. Trebali bismo se fokusirati na potrebu da pređemo na druge modele potrošnje, proizvodnje, pametne, cirkularne, kružne modele koji e, obuhvaćaju cijeli e, lanac vrijednosti. Tu moramo postaviti vezu, jasnu vezu između politike za otpad, za proizvodnju i za kemikalije. Posebno me zanima što komisija ali i drugi dionici imaju za reći o tome kakve nam konkretne prijedloge mogu dati dati, praktične prijedloge. I kao drugo, često čujem da ljudi kažu da trebamo promijeniti ponašanje potrošača, e, promijeniti način na koji oni postupaju. To nikad nije lako. No, kada vidite stalno reklame i marketing, vidjet ćete da proizvođači uspijevaju e, ipak pomoću toga promijeniti naš način ponašanja i razmišljanja. Proizvođači iz dana u dan nam suspjevaju uvjeriti da bismo trebali e, kupiti proizvod koji dotad nije postojao, nešto sasvim novo. Drugim riječima, oni uspjevaju u nama probuditi osjećaj potrebe u nama potrošačima. I budući da su oni tako uspješni u tome, možda bismo i mi trebali zaista poticati proizvođače da uključe taj element kružnosti u identitet svog brenda. Što misle panelisti o tome? I sada jedno pitanje gospođi Valrat. otrovne i štetne tvari su e, stvaran problem koji izaziva zabrinutost. U svojoj prezentaciji ste spomenuli da ne bismo trebali uništiti ono što je dobro samo zato jer želimo uništiti ono što je loše. Govorili ste o recikliranju kemikalija, a istovremeno izgleda da e, kažete da bi to mogao biti e, doprinos pronalaženju rješenja. I jedno pitanje, inovacija. Mislim da trebamo potaknuti te inovacije, stimulirati ih? Koja područja biste vi e, prioritizirali u smislu inovacija kako bi ova strategija bila uspješna? Hvala. Gospodža Ok. Hvala panelistima, hvala komisiji. Imam nekoliko e, konkretnih e, pitanja koje, su povezane zapravo sa direktivom o plastičnim vrećicama koju smo usvojili 2015. Zanima me želi li komisija uvesti e, zabranu, jasnu zabranu tih plastičnih vrećica Eh, jasno je da je to eh, najgori, najgora stvar na svijetu. To nije degradabilno, oni se da spadaju u sitne dijelove, ne možete ih čak niti eh, prikupiti sve te sitne dijeliće. To se pretvara u mikroplastiku. Ono što nas tu treba brinuti je da poljoprivreda u poljoprivrednoj proizvodnji se to koristi za pokrivanje nasada jagoda to je stvarno, se čini kao da je ta odlična ideja. E, ta plastika u jednom momentu naprosto nestane i nemoguće je poslije prikupiti. Ona naprosto nestaje, ulazi u tlo, to je katastrofa. To treba zabraniti i onda trebamo također govoriti i o bio e, razgradevoj plastici. Mislim da ni to ne bismo trebali koristiti previše, no cijela poanta ovdje jest da plastika za jednokratnu uporabu je problem prvi, drugi i treći prioritet bi nam trebala biti prevencija kad se govori o plastičnim vrećicama. Dakle, puno treba napraviti, to puno se može napraviti da bi se spriječilo korištenje plastike. Mogli biste e, staviti kauciju na boce ili se pobrinuti da uvijek imate vodu posvoda kao što mi imamo ovdje u parlamentu, znači one česme. Znači, ne smijete poticati korištenje plastike za jednokratnu upotrebu i ne smijemo imati plastiku koja naprosto završava odbačena u prirodi. To je opasno, ali mislim da to zaista treba u prvom redu ograničiti i naprosto ne vjerujem da dobrovoljne obaveze koje preuzima industrija e, su pravi put naprijed. Oni kažu da, ali mislim da zaista mi trebamo postaviti uvjete. I konačno, plastične vrećice, trebamo izračunati koliko se plastičnih vrećica koristi u Danskoj. Vlada e, okljeva da išta napravi. Oni su zapravo ukinuli Ministarstvo zaštite okoliša. Oni kažu ljudi to naprosto ne, ne žele koristiti, nije, nema potrebe da se išta napravi, ali mi to ne možemo nikako izračunati. Komisija nam je obećala da će nam izračunati koliko tih vrećica ima. Još prije godinu dana su nam trebali dati tu informaciju e, kako bismo um, stali na kraj ovim krivim predužbama da taj problem ne postoji. Kao što je primjerice u Danskoj imamo i neke ridikulozne inicijative iz drugih klubova, no trebaju nam pravi mehanizmi koji će nam omogućiti da znamo koji su razmjeri problema. Na svakog slučaju drago nam je da ste nam dali i ove informacije. Ja se ispričavam, nisam bila ovdje za vrijeme prezentacije, ali zaista sam htjela dati svoj doprinos e, ovoj raspravi o plastici. Kao prvo, kad na letu za Brisel sam e, vidjela da sam zaista koristila e, cijeli niz proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu. Radilo se o šećeru, mlijeku, šalici za kavu, žličici. Imamo problem u svim sektorima i e, svi znate da smo i mi ovdje e, imamo putar na glavi jer koristimo ove jednokratne boce za plastiku. Plastika se ponekad koristi za čuvanje hrane. Mi možemo istovremeno e, i smanjiti od hranu koja se odbacuje, količinu hrane koja se baca, a s druge strane ambalaže čuva hranu svježom. Dakle, te su stvari u kontradikciji. No, što se tiče reciklaže, ja rado recikliram, ali ja ne mogu reciklirati ništa ne znam što se može, što se ne može, moram prati plastične predmete pa ih sušiti i onda se pitam trošim li vodu sada zato da bih mogla reciklirati ovu plastiku. To je sve sa stanovišta zaštite okoliša vrlo teško. Jedan eh, sektor koji eh, koristi plastiku u velikoj mjeri to je hortikultura i poljoprivreda. Eh, štite se time usjevi, no trebamo znati gdje ta plastika završava i trebamo zaista početi gledati na koji način možemo zamijeniti to i za biogospodarstvo o kojem stalno govorimo, koji je dio kružnog gospodarstva. Mislim da je rješenje za većinu naših problema leži upravo tamo. I ako vidite da zaista nije došlo do tog napretka e, i e, ova odluka koju je donijela Kina pokazuje da je svijest o problemu plastike je sada postao veoma važan, a u regiji odakle ja dolazim u Iskoj, e, mi smo najgori što se tiče korištenja plastika. I mislim da će sada to postati e, glavna, jedna važna tema i na, u našim političkim razgovorima. I to e, je, će biti dobro. Evo, sada smo priveli kraju ova pitanja i sada ću zamoliti naše diskutante da, se, da oni daju odgovore na ova pitanja. Imam dakle isti isti poredak. Prvo ću početi, e, prvo ću dati riječ gospođi Valred. Da, hvala. Imam puno pitanja na koje ja moram dati odgovor. Imali smo cijeli niz pitanja o bioplastici, je li to rješenje i hoće li to dati doprinos poboljšanju načina na koji koristimo plastiku. Mislim, da tu moramo povući jasnu razliku između biorazgradive plastike i bioplastike. Odnosno, radi se o plastici koja se proizvodi koristeći biološke tvari. to ne znači nužno da je ona biorazgradiva. Zašto? Vidjeli smo da se biomasa može koristiti za proizvodnju proizvoda koji su slični plastici koja se koristi koristeći petro kemijske prekursove, dakle onda on, to neće biti biorazgradivo. Mislim da to nije nužno rješenje. Imamo različite aktivnosti koje su biorazgradive, koje rezultiraju biorazgradivim plastičnim predmetima, ali bioplastika nije dio toga. i bioplastika bi se morala sakupljati odvojeno. Ako biste to pomiješali sa drugim plastičnim predmetima i e, čuli smo koliko je teško na pravi način sortirati i prikupljati plastični otpad i kada bi se onda bioplastika pomiješala sa e, drugom plastikom to bi dovelo do daljnjih problema i e, ugrozilo bi naše nastojanje da se reciklira plastika i smanjilo bi kvalitetu e, recikliranog materijala. Znači nemam e, neko gotovo rješenje za to i moramo to razmotriti i vidjeti koje su naše mogućnosti izbora. Također sam čula mnogo primjedbi o tome što imamo puno tih toksičnih tvari, tvari koje ljude zabrinjavaju. U mojoj prezentaciji sam naglasila da prisustvo e, štetnih tvari e, u plastici se može riješiti primjenom e, kemijskog recikliranja. Postoje tvari koje mogu razgraditi plastiku i iz nje ukloniti većinu štetnih tvari. No, to znači da onda možete koristiti ponovno polimere termoplastika vrlo često sadrži vrlo otrovne e, tvari i tu su i drugi e, kemijski problematični elementi kao što su monomeri. I zapravo e, u budućnosti bi se moglo to koristiti, ti monomeri, odnosno na taj način kemijskom reciklažom bismo mogli ukloniti većinu tih štetnih tvari. Već je puno toga učinjeno, imamo te male pilot projekte, ali sada to treba početi uvoditi e, na široj osnovi i to će zahtijevati i ulaganja i veće objekte. I što se tiče ove moje sugestije o tome kako bismo trebali ulagati u inovacije, mislim da je kemijska reciklaža svakako jedan od prioriteta. I konačno, želim se osvrnuti na SVH. To, ako u plastici postoje te toksične tvari, to ne znači da se ta plastika ne može reciklirati. Mislim da tu uvijek trebamo imati e, pristup koji se zasniva na rizicima. Ne smijemo samo gledati na e, štetu, nego procjenjivati rizik po ljude i okoliš. Recikliranje plastike, odnosno plastika takva se može ponovno koristiti i onda možemo vidjeti e, da je rizik mali, a da je ekonomska korist velika. Mislim da je od koristi bi bilo da se recikliraju da se reciklira praktiva plastika. E, direktiva Rič je jedan odličan zakonski akt, modern e, zakonski akt koji je donio do velikih podova kako u odboru za ocjenu rizika, tako i u odboru za ocjenu socioekonomskih učinaka i tu se u velikoj mjeri podržava takvo recikli, upotreba recikliranih materijala i čak je izdata i dozvola u tom smislu. I zahvaljujući znanstvenom istraživanju možemo sada to proširiti i na druge e, materijale. Bilo je pitanje i ovim putovnicama za materijale, e, je li to nešto realno? Mislim da postoji ta neka zabrinutost eh, oko tvari koje se recikliraju i zaista bismo to eh, trebali eh, imati na oko do konačnog korisnika. I plastični proizvodi često završavaju na otpadu i onda se trebaju reciklirati, a ne znamo imaju li sadržaj ili ne toksične tvari. Tako da je važno da mi u industriji surađujemo sa sektorom za reciklažu. Mislimo da bi, ne mislimo da bi putovnica za materijale bila pravo rješenje, nego treba koristiti novu tehnologiju. E, blockchain tehnologija je jedna inovacija koja bi također mogla poslužiti kao E, rješenje ulažemo u inovacije kako bismo vidjeli na koji način e, možemo zajamčiti da se u cijelom ovom e, lancu vrijednosti ulaže na, pravi, na pravo mjesto. Thank you very much and thank you for all of the interesting questions from the members. Uh, I'd like to start by addressing... Hvala na pitanjima. Za početak bih želio odgovoriti na pitanje vezano uz mikroplastiku. Jednostavno ne postoji način da očistite more od e, mikroplastike kad se jednom nađe oceanu s vremenom će se staložiti na dnu poput sedimenta. Postoje određeni e, istraživanja koje pokazuju da prisutnost e, mikroplastike u sedimentu u potpunosti mijenja staništa za različite biovrste koje tamo žive. Dakle, jedini način na koji možemo djelovati jeste da spriječimo mikroplastiku, da postane mikroplastika i da uđe u oceane. Što se tiče bioplastike i biorazgradive plastike, Postoje standardi vezano uz pomorsku biorazgradivost. To nisu međunarodno dogovoreni standardi. Radi se o izuzetno novoj normi i radi se zapravo o normi vezanoj uz razgradivost u morskom okruženju. Ako se proizvod primjerice nađe e, u rijeci ili e, na tlu, e, neće se primjenjivati ista norma. Sama norma dozvoljava da se 10% takvog materijala ne razgradi. Radi se dakle o području u kojem je potreban oprez. Mi smo vrlo nervozni zbog e, toga što se bioplastika smatra rješenjem za bacanje otpada. Svakako postoji pozitivna svrha i korištenje bioplastike, e, ali samo ako se oprezno i e, podrobno komunicira o tome na koji način se te plastike riješiti na kraju njezinog korisnog životnog ciklusa. Drugo pitanje, kako mjeriti održivost? Mnogo smo govorili o održivim materijalima. Održivost e, zapravo znači nešto potpuno drugačije e, koga god pitate. Kada govorimo o održivosti, moramo uračunati također i odmak od normalnih sustava prerade otpada e, vezano uz analizu životnog ciklusa proizvoda i moramo e, uračunati u izračune materijale koje ćemo koristiti. Na taj način možemo gledati i različite oblike obrade. Neki oblici reciklaže, iako su mogući, neće biti ekološki najprihvatljivije, najodrživije rješenje kada govorimo o korištenju energije ili drugih resursa. Mi ne smatramo da je recikliranje čarobno rješenje za sve i ne mislimo da se treba ići u smjeru reciklaže pod svaku cijenu posebice kada se radi primjerice o kemijskom e, recikliranju, pirolizi i ostalim energetski zahtjevnim oblicima reciklaže. Govorili smo o promjeni ponašanja kod potrošača. Kao što je jedan zastupnik spomenuo, E, već neko vrijeme zaista idemo s intenzivnim kampanjama kojima je cilj promjena ponašanja potrošača i te kampanje dopiru do građana. Većina ljudi želi, ako je moguće, napraviti pravi odabir. Trebamo im to olakšati tako što ćemo im staviti na raspolaganje nove sustave. U zemljama u kojima postoji program e, povrata plastičnih boca, e, zaista se koristi taj program i to je dovelo do značajnog smanjivanja zagađenja zagađenja okoliša plastičnim bocama, kako plaža, tako i ostalih e, staništa. Stoga se postavlja pitanje zašto nemamo takav program diljem kontinenta. Znamo da kada se radi o naplati malih poreza na određene proizvode, to dovodi do drastičnih promjena u vrlo kratkom razdoblju. Vidjeli smo to sa tankim plastičnim rečicama, to bi se moglo koristiti i za ostale plastične proizvode. Možda bi to ljude potaknuo da primjerice konzumiraju proizvode unutar kafića, eh, a da ih ne uzimaju za van. Samo da ponovim, E, ponovno promišljanje plastike zapravo se vrti oko ponovno korištenja i promjene načina korištenja plastike. Ako zaista želimo djelovati, moramo smanjiti pomorsko zagađenje zato što je to nešto što ima utjecaj na sva staništa. Trebamo ići u smjeru proizvoda koji dugo traju, mogu se ponovno koristiti kad dođu do kraja svojeg korisnog e, životnog ciklusa da se mogu jednostavno reciklirati. Trenutačno se ulaže u 264 nova postrojenja za proizvodnju plastika. Za pet godina te investicije mogle bi povećati proizvodnju plastike za jednu trećinu u odnosu na sadašnje stanje. To je zaista zastrašujuć podatak i moramo se pobrinuti da Europa pokaže put da postoji drugačiji način korištenja plastike i da plastiku trebamo e, zapravo zadržati u uporabi na onim mjestima gdje je najnužnija i najkorisnija, a jednostavno je se riješiti tamo gdje nema ekološki prihvatljivi učinak. Hvala. A sada gospođa izvolite. Hvala lijepa. Toliko je mnogo pitanja koja su ovdje spomenuta i postavljena. E, željela bih početi sa važnošću kružnog gospodarstva koji zapravo ima za cilj povećanje učinkovitosti resursa i smanjivanje stakleničkih plinova s jedne strane i naravno s druge strane rješavanje problema e, zagađivanja, odnosno bacanja smeća kada se zapravo pojave e, rasprave o, tih te, o tim temama, onda se naravno pojavi vrlo živa rasprava primjerice o e, bioplastici ili biorazgradivoj plastici. Vrlo je teško zapravo raspravljati o tim temama istovremeno. Dozvolite da kažem nešto o povećanju kružnosti proizvoda. Kao što je jedan zastupnik rekao, povećanje kružnog gospodarstva neće riješiti problem bacanja smeća, ali će omogućiti pa pametnije korištenje plastika. Tako da možemo na taj način povećati i e, učinkovitost resursa i smanjiti stakleničke plinove. Jedna od stvari koje sam čula bilo je ne možemo li jednostavno zamijeniti plastiku alternativnim materijalima. Da, ali zašto plastika postoji? Zato što kao i svaki drugi materijal, e, ta e, plastika zapravo služi za proizvodnju proizvoda koje društvo treba ili misli da treba. Pogledajte primjerice e, koji je stvarni trošak. Nedavna studija True Costa zapravo je pokazala da zamjena plastike alternativnim materijalom zapravo može dovesti do povećanja stvarnog toška zaštite okolišta i to za jednu četvrtinu. Dakle, razmišljanje o alternativnim materijalima e, i korištenje alternativnih materijala u svrhu povećanja učinkovitosti resursa zapravo u konačnici dovodi do obrnutog e, rezultata. Jedan od važnih elemenata je zapravo optimalizacija. Primjerice, e, pogledate li koja je prva stepenica u hijerarhiji, vidite da je to prevencija i zapravo idemo u smjeru toga da se što manje i manje plastike koristi za ambalažu i dopremanje proizvoda u sigurnom i higijenskom stanju do naših građana na taj način, tim pristupom, zapravo smo spriječili korištenje ogromnih količina plastike, a sada moramo vidjeti na koji način možemo povećati ponovnu uporabu i reciklažu te plastike kako bismo produžili e, korisnu fazu e, u životnom ciklusu tih proizvoda. Pogledajte li primjelice dvije boce, jedna je od e, plastike koja se može reciklirati, a druga koja se ne može. To nema veze sa plastikom, ovo je pet boca, dakle drago mi je što zapravo e, poslužujete vodu u e, higijenskom obliku, dakle boca je kao prvo reciklažna, a e, može se reciklirati, a sam čep je zapravo najveći problem kada govorimo o odbacivanju smeća, zagađivanju okoliša. Zašto je ova boca važna i zašto je ovo ekološki prihvatljivo rješenje. Ako pitate gospodine Demeskes gdje je inovacija, jedna od stvari u kratkom roku jeste da se pobrinute da sva ova ambalaža koja se može reciklirati bude prikupljena, bude sortirana i da se njezinim upravljanjem omogući E, da se zaista e, reciklira u najvećoj mogućoj mjeri i trebamo biti ozbiljno predani tome zato što se radi o materijalu koji je previše vrijedan, a može ga se reciklirati. Dakle, mnogi oblici plastike su oblici koji se mogu reciklirati, ali moramo vidjeti koji nam je cilj. Kako se možda plastiku može proizvoditi na drugi način. I ja se stoga uvijek pozivam na ekodizajn i rif vrste plastike. Na taj način zapravo idemo u smjeru povećanja Kružno kružnog gospodarstva, održive proizvodnje, održivog korištenje. A sada dozvolite da se e, da kažem nešto o tome što moramo učiniti e, u ovom drugom smislu. E, a to je pitanje e, bacanja smeća. Zaista postoji problem bacanja smeća i nemojmo mi miješati te dvije teme. Jer činjenica jeste da jedan od elemenata ove boce, to je ovaj čep, će u konačnici vjerojatno završiti negdje u okolištu kao smeće. To je ono što ljudi E, bacaju. Možda ćete reći da je tu problem manji, zato što je čep manji od boce, pa ako ga se baci nije tako velik problem. Ali činjenica jeste da ne možemo tako razmišljati zato što e, je vrlo lako baciti čep i ne možete zapravo kriviti potrošača što odbacuje nešto što je tako lače, lako odbaciti. Zašto ne bismo poboljšali dizajn tako da čep ostane djelomično pričvršćen na boci u trenutku kada bocu otvorite i da se reciklira zajedno s bocom. Nemamo demonizaciju demonizirati plastiku. Nisam za to. Ja ne mislim da trebamo zabraniti svu plastičnu ambalažu. Zašto bismo to činili? Pogledajte pa primjerice duboko zamrzavanje. E, primjerice povrće koje se zamrzava na visokim temperaturima odmah poslije berbe. Radi se o ambalaži koja je zapravo u kategoriji plastike za jednokratnu uporabu i nikada niko o tome ne razmišlja e, na taj način. Ali mislim da takav proizvod zapravo treba biti proizvod koji se prikuplja i koji se može reciklirati, jer se on apsolutno može reciklirati. Dakle, molim vas, nemojmo miješati teme u ovoj raspravi, nemojmo plastiku za jednokratnu upotrebu e, gurati na silu raspravu o bacanju smeća i dajmo značajni doprinos raspravi koji može biti konstruktivan. Što se pak tiče onih koji se zalažu za bioplastiku, kao nešto što donosi rješenja i povećava snagu kružnog gospodarstva. Činjenica jest da tu imate još jedan aspekt inovacije. E, e, obnovljive sirovine e, trebaju biti otvorena opcija kao što je slučaj sa bioplastikom, biorazgradivom plastikom i e, alternativnim resursima. To je definitivno neka vrsta kompasa koju moramo primjenjivati. Stoga pogledajmo na znanstvene činjenice i nastavimo ih primijeniti kako bismo pronašli stvarno rješenje za ovaj problem u društvu. Postoji također još jedan izgubljeni element vezan uz mikroplastiku. Mikroplastika zaista jednom kad se nađe u okolišu e, teško bi se mogla maknuti iz okolišta. i stoga je od ključne važnosti da se pobrinemo da se e, riješe stvarni uzroci ovog problema, drugim riječima da plastični predmet, jer to je ipak predmet, ne završe u oceanu sve aktivnosti trebaju biti usmjerene na sprečavanje da do toga dođe. Mi smo zaista ozbiljni, e, sponzoriramo veliki broj istraživanja u kojima sudjeluje akademska zajednica. Svaki put kada dobijete novi plastični proizvod radimo na tome da ga bolje razumijete i mislim da društvo treba bolje razumjeti što mikroplastika čini okolišu. E, treba pokazati da je zapravo mikroplastika ta koja izaziva veliki broj zdravstvenih problema i ta istraživanja treba E, nastaviti. Ono što je najvažnije da se shvati jest da mikroplastika ne treba završavati u okolišu, plastika ne bi smjela postati smećem koji se baca i stoga vas molim da pomognete nama i samima sebi budite jasni u onome što govorite. S jedne strane imamo temu kružnog gospodarstva, e, smanjenje stakleničkih plinova e, i e, povećanje ekološki prihvatljivih načina korištenja plastike. S druge strane imate rješavanje problem bacanja smeća u okoliš. Hvala. Gospodin Maki izvolite. Hvala. Mislim da je većina pitanja zapravo već odgovorena. To su učinile moje kolegice. Ja bih želio reći nešto vezano uz investicije. Mislim da još uvijek nema jedinstvene opcije za ulaganje u istraživanja. E, u različitim dijelovima lanca postoje različite opcije. Postavljeno je nekoliko pitanja vezano uz potrošače. Da, potrošač treba imati mogućnost e, napraviti pravi odabir. Neovisno o tome radilo se o reciklaži, ponovnoj uporabi ili prevenciji. Što god je najbolje za okoliš, obično je najbolje i za potrošača. Tako dugo dok e, podastremo potrošaču činjenice i učinimo to na razumljiv način. Što se tiče mikroplastike, da, smatram da je potrebno dodatno obaviti istraživanja kako bi se postavili prioriteti ako se određene aktivnosti obavljaju bez znanstvene podloge koja se temelji na istraživanjima, sumnjam da će to dati neke rezultate. Edukacija u smislu prikupljanja je nužno potrebna, a ne samo mjere koje idu u obrnutom smjeru, kao što su rekli eh, prethodno kolege. Što se tiče održivosti, moramo imati usklađene kriterije. Inače ćemo i dalje mistificirati tu temu održivosti. Mislim da održivost treba pojednostaviti. Hvala vam. Hvala vam lijepa. A sada molim završne napomene gospodin Saudakas. Hvala svima na ovoj vrlo korisnoj razmjeni mišljenja o aspektima koje su istaknuli uvaženi zastupnici Europskog parlamenta kao i predstavnici dionika. E, mi smo također izložili elemente strategije i sve što smo čuli su izuzetno značajni elementi. Dozvolite da krenem s temom koja vjerojatno privlači najviše pozornosti, a to je pitanje poreza. U samoj strategiji nastojali smo biti oprezni. Jednostavno smo rekli da ćemo razmotriti moguće porezne mjere. Članovi komisije iznijeli su vlastito viđenje kako bi se to moglo učiniti. Ja mogu samo potvrditi da se bavimo razmišljanjima o tome, ali radi se o najblaže rečeno osjetljivom pitanju i ne želimo e, se uopće izlaziti u javnost sa rješenjima koja nisu dobro promišljena. Dodatno ćemo o tome razmisliti, ali ono što mogu potvrditi je da se o tome trenutačno razmišlja. Također je postavljeno pitanje vezano uz zabrane e, vezano uz proizvode iz Kine i slično. Mogu samo potvrditi da Kina zaista e, ide više u smjeru zabrana nego bilo koje druge zemlje i to je nešto što dovodi do narušavanja e, trgovine otpadom, ali isto tako i nama pomalo otvara oči. Godinama sam slušao kako mi industrija upravljanja otpadom kaže da je zapravo najveći problem dokopati se otpada i da jednostavno do otpada ne mogu doći otpad se jednostavno prebacuje nekamo drugamo i na taj način se zapravo gubi sirovina e, na uštrb Europe, a u korist trećih zemalja. Sada nam se otpad vraća, ali trebamo se pobrinuti da ga iskoristimo na najbolji mogući način, a ne da ga samo uništavamo ili zbrinjavamo na tradicionalne načine. I upravo je tu E, ono što zabrinjava, a to je da je spaljivanje druga najgora opcija koju poznajemo i s obzirom na sadašnju hijerarhiju opcija zbrinjavanja otpada nema baš mnogo stvari koje nas e, ohrabruju. Međutim, činjenica jest da određene materijale ne možete reciklirati, jednostavno nisu sastavnim dijelom ekonomskog ciklusa, ali trebamo raditi na tome da postanu. Također želim podržati one koji su govorili o standardizaciji. Standardizacija je vrlo teška, mnogo teža nego što se može pomisliti u prvi mah. Imamo tu pitanje dakle normi biorazgradivosti, zato što biorazgradivost e, zapravo znači biorazgradivost u okolišu i to je također nešto što znači različite stvari u različitim geografskim i klimatskim područjima. Stoga e, ustanoviti normu za tako nešto pokazuje se mnogo teže mnogo što se inicijalno mislilo. Međutim, nastavljamo na tome raditi. Ista stvar vrijedi za norme koje se tiču prikupljanja plastičnog otpada tako da bi industrija koja želi vratiti te proizvode u proizvodni lanac to istinu može učiniti. Moraju se zaista pobrinuti da imaju kvalitetne sirovine, kvalitetni sekundarni materijal i treba im omogućiti da kad se proizvod zapravo iz drugog proizvodnog ciklusa vrati na tržište da bude korist, e, da bude siguran za korištenje. Također, Vjerojatno ste primijetili da smo zajedno sa strategijom za plastiku objavili još jednu komunikaciju koja je vjerojatno jednako važna, a mnogi ljudi je nisu primijetili. A to je komunikacija o međufazi i različitoj interakciji e, pravnih odredbi koji se tiču direktive o e, kemijskim proizvodima i otpadu. Zaista e, nam poduzeća i gospodarski subjekti često kažu da postoje preklapanja, da postoje rupe u zakonodavnim odredbama i to je nešto čime se trebamo baviti. A posebice kada se radi o plastici, e, moramo imati na umu rezidue tvari koje su bile dozvoljene u trenutku kada se plastični proizvod proizvodio, ali više nisu dozvoljene i sada postaju otpadom. Želimo li mi oporabiti taj otpad, želimo li ga ponovno koristiti ili ga želimo izbaciti iz ciklusa? To je dakle ta ravnoteža koju trebamo postići. I zato sam jako zadovoljan što mogu reći da je naše zakonodavstvo koje se tiče kemijskih proizvoda rigorozno i da neovisno o tome radilo se o plastici ili nekom drugom materijalu, se brinemo da bude dovoljno čista sirovina da ga se može vratiti natrag u gospodinu. Pokušat ćemo pronaći e, neka dobra rješenja. Također biorazgradivost koja je spomenuta, izvješće je vani Drago mi je što smo se uspjeli dogovoriti sa kemijskom agencijom u Helsinkiju da se radi na mogućim rješenjima. E, naime, e, lakše je na ovaj način rješavati probleme nego sudskim putem i ja vjerujem da će agencija djelovati e, na temelju svih mogućih znanstvenih dokaza, najboljih znanstvenih dokaza u donošenju svoje odluke. Ista stvar vrijedi za mikroplastiku. Za e, mikroplastiku e, koja se namjerno stavlja u proizvode i ponovno to može biti vrlo učinkovito rješenje. Mikroplastika E, nastaje i kroz habanje primjerice tekstilnih proizvoda, plastičnih proizvoda i tako dalje. još jedno pitanje e, koje trebamo riješiti je upravo to, ali na tome također radimo. Evo mislim da su ovo bili neki od aspekata na koje sam se želio osvrnuti. Hvala vam još jednom na ovoj vrlo zanimljivoj i ohrabrujućoj raspravi. Thank you very much to you all. Hvala lijepa, zahvaljujem svima. U stvari se ova rasprava nalazi tek na početku, pa vas pozivam da i dalje nastavimo s time kroz naše sastanke. Zahvaljujem vam na sudjelovanju, još jedan puta zahvaljujem i dionicima i kolegama i time završavamo s radom za danas i vidimo se idući tjedan u ponedjeljak u 3 sata. Hvala lijepa. Um, let Podsjetila bih vas da imamo javno saslušanje zajedno s Petijem o endokrinim disruptorima u četvrtak. Dakle, evo tko želi sudjelovati. Hvala.